Štovane dame i gospoda, pozdravljam vas srdačno na našoj sjednici. Mi ćemo kasnije govoriti o sporazumu o pridruživanju sa Gruzijom. I imamo danas, međutim, i priliku razgovarati sa gospodinom Pavlom Klimkinom, ministrom vanjskih poslova Ukrajine, o situaciji u Ukrajini i oko Ukrajine. Mi smo eh, za vikend, koliko sam ja uspio uočiti, nismo imali baš eh, najbolje informacije. Ako mogu vidjeti reakcije koje su uslijedile nakon tri i pol sata savezne kancelarke i, i gospodin Juncker koji je razgovarao sa gospodinom Putinom, nemam baš neki dojam da su se pronašle neke nove ideje kako izaći iz krize i ako predoči si stavim intervju koje je predsjednik Ruske federacije jučer uvečer dao njemačkoj televiziji, nemam baš dojam, ili bar ne mogu steći, e, dakle uopće da je došlo do ikakvog pomaka sporazuma i on je insistirao na tome da e, ljudi koji se ubijaju tamo njegovi ljudi, odnosno pripadnici njegovog naroda koje on mora moći zaštititi. E, znamo svi zajedno da tome nije tako. Međutim, to je klasična argumentacija koja se koristi e, zaštita manjina, povijesni, povijesni E, zahtjevi e, i naravno isto tako argumentacija sigurnosti vlasti građana, i time opravdavati vojne e, pohode 300 godina rata između nacionalnih država u Europi gdje se uvijek upotrebljava ta argumentacija kako bi se na taj način dosegla određena prednost. Bilo je interesantno i savrna kancelarka još nisam javno čuo da tako govori koja je kazala da se moramo pripremiti na to da će e, i vrlo jasno je izraženo da je to e, isto ugrozba i za Gruziju i za Moldovu. Mislim da je upravo tu vidimo da je očigledno jasna strategija za svega toga iz ove pesimistične e, atmosfere koju ovdje slikam, ali ne znam koji je to način promišljanja e, koje je bilo u okviru G20, e, a isto tako i kako je došlo do toga da se pošalje šest ratnih brodova ispred Brisbanea, pustio da tamo borave, eto to je situacija, prepotentno ponašanje, bismo nekada možda kazali prepotentno ponašanje, ali pokazuje da se iza toga krije jedan e, duhovni stav, jedan stav e, što i kako i na koji način stvari funkcioniraju. Gospodine ministre vanjskih poslova, e, mi kao Europski parlament sa velikom većinom i sa istovremeno dakle i sa radom i ratificirali ugovor Istovremeno ugovor je važeći i prema našem stavu u cijelosti će biti proveden po vremenskom planu. Ne postoji nikakve namjere da se od njega odustane. I zbog toga bih vas zamolio da uzmete riječ kako bismo imali prilike e, voditi razgovor. Imate riječ, gospodine ministre. Dragi Elmar, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, kao i uvijek, doista mi je čast i zadovoljstvo što vam se mogu obratiti. I e, Elmar, zahvaljujem ti što si organizirao za mene ovu priliku. Među vama su mnogi koje sam susreo i to upravo prije i nakon parlamentarnih izbora. Mnogi od eh, vas nas podržavaju. Poslužili ste kao promatrači i eh, pružili ste nam podršku, to je upravo dobar izraz za to tijekom parlamentarnih izbora. A rezultat nije samo jasan, rezultat je u potpunosti e, jasan. Više od 80% Ukrajinaca je glasalo za europsku aspiraciju Ukrajine, za proeuropske stranke. To je vrlo jasno. A ono što je važno je da ne postoji prava razlika dakle, geografski gledano e, u e, načinu razmišljanja građana. Oni su u velikoj većini u svim geografskim regijama glasali za našu europsku integraciju, za našu europsku aspiraciju. Sad je pred nama velik izazov. Moramo pokrenuti reforme jer imamo eh, vrlo mali, ali ipak dostatan manevarski prostor za to kako bismo stabilizirali Ukrajinu. Ne smijemo zaustaviti reforme, baš naprotiv, moramo nastaviti s njima, trebamo biti u potpunosti opredjeljeni za to. A u nacrtu sporazuma o koaliciji vidimo da se radi o vrlo ambicioznom jedinstvenom dokumentu po mom mišljenju gdje imamo naznačene sve najvažnije reforme koje će se provesti u uh, bliskoj budućnosti u smislu da se provede isto tako sporazum o pridruživanju. Još jednom srdačno zahvaljujem svima vama što ste podržali cijeli taj proces tijekom dakle pregovora sporazuma o pridruživanju i zatim ratifikacije i Želimo isto tako uputiti i do naše najbolje želje našim gruzijskim prijateljima koji su na sličnom koraku danas. Imamo dakle jedan prostor gdje će se razvijati europske vrijednosti i europske standardi. Što će biti ključne ideje kada se radi o reformama? Radi se o tome da se reforme organiziraju oko četiri ključnih prioriteta – Radi se o borbi protiv korupcije. Stvarna borba, a ne samo u smislu da se usvoji pravo zakonodavstvo, već u smislu da se i ono provede, da se aktivira i rad ureda za borbu protiv korupcije, da se dopusti građanima i tvrtkama da žive u skladu sa europskim načinom. Radi se isto tako i o tome da ćemo sad imati novi sustav gdje osobe mogu imati veću slobodu, ali i preuzeti veću odgovornost. Imaćemo trostruki sustav što se tiče poreza, vrlo sličan porezkom sustavu. Radit će se naravno isto tako i o dobrom upravljanju, a najzadnje, ali sigurno ne najmanje važno, radi se o vladavini prava. Radi se o tome da promijenimo cjelokupni pravni sustav u Ukrajini, da promijenimo i sektor civilnog društva. Svoj govor sam danas započeo s time da naglasim podršku koju je Europska unija pružila kada se radi o reformi sigurnosnog sektora. Održat će se jedna misija Europske unije koja će pružati podršku cjelokupnoj promjeni sustava. Jer ako pitate Ukrajince u što vjeruju, vjeruju li u policiju, u pravosuđe, u sudove, njihovo odgovor će biti ne. Radit će, radit će se o našim vrijednostima i o crkvi, ali mi to moramo napraviti kako bismo imali institucije civilnog sigurnosnog sektora i vladinog sektora u skladu. Na temelju tih reformi Bić, imat ćemo zatim niz gospodarskih reformi. Njih ćemo naznačiti i e, popisati u e, budućem sporazumu o koaliciji i tu nećemo imati samo točno značajne vremenske rokove. Imat ćemo zapravo baš datume unutar kojih će se to provesti, a moja vizija, moj san je da imamo i opredeljenost prema Europskoj uniji u svakom od tih područja, da imamo jedan tim za poslove vezane za Europsku uniju u svakom ministarstvu, da imamo eh, europske stručnjake i na lokalnoj razini i da, da na taj način uspijemo ostvariti ključne reforme. No kako bi taj eh, proces bio uspješan, onda to naravno ovisi o tome da nitko više nadalje ne pokušava destabilizirati našu zemlju. A ono što se događa u Donjecku i u Lugansku je imamo tamo prisutno tisuće e, ruskih e, vojnika koji surađuju sa teroristima. Imamo stotine, stotine naružanih vozila i tenkova koji se voze na tom području i mm, još uvijek se isto im može kupiti kalašnikov na crnom tržištu, ali isto ali kao što znate tenkovi i ružana vozila nisu običajena dobra na tom tržištu, zato je potrebna određena opskrba. Još uvijek imamo ukrajinsko-rusku granicu gdje nema kontrole granica e, na području e, regije Donbasa gdje mogu slobodno plaćenici i oružje prelaziti granicu a mi smo s naše strane u potpunosti angažirani da ispoštujemo sporazum iz Minska. Mi mislimo da je to jedini način naprijed kako bi situacija se ublažila na terenu jer se radi o tome da se ocetavaju da se ocetava određena buffer zona, da se vojnici povuku na određenu od te buffer zone. Radi se o tome da riješimo situaciju sa taocima, jer još uvijek imamo oko 500 taoca koji žive u potpunosti neljudskim e, uvjetima, koji trpe od ovakvih e, temperatura koji sada vladaju na tom području i naravno kojima prijeti zima. No isto tako imamo i političke zatvorenike na e, području Rusije, neki od naših junaka, pilot, jedan poznat, a i mnogi drugi koji se ne nalaze samo u ruskim zatvorima, nego koji se na teritoriju Ukrajine drže kao taoci, kojima je stavljena, su stavljene veće na glave, koji su u okovima. Imamo situaciju koja nazaduje kada se radi o ljudskim pravima, posebice nakon vježbe koja se držala 2. studenog koje neki u Donetsku i Lugansku nazivaju izborima uz jasnu podršku Rusije kako bi se izabrali takozvani predsjednik i takozvani parlament tih regija kako bi se na taj način stvorio zamrznut sukob na tom teritoriju, ali svi ovdje moraju jasno znati da Donetski i Lugansk se neće moći stabilizirati kao nekakva druga vrsta Abhazije ili, Trans, ili Pridnjestrova zato što su mnogo zato što se radi o mnogo širem području, zato što imamo e, deterioriziranu situaciju veznih ljudska prava i naravno zato što imamo e, jasan utjecaj Rusije. To će se i dalje ostaviti kao jedan destabilizirajući faktor unatoč svim našim naporima, a ono što nam sada treba jeste da Europska unija govori s jednim glasom da Rusija ne uspije fragmentirati Europsku uniju uh, u njihovim naporima i da nam pruže podršku. ja sam veoma zahvalan svima vama uh, u tome što održavate i dalje tu političku poruku, u tome što govorite i dalje o vršenju pritiska nad Rusijom kako bi se ona pridržavala sporazuma iz Minska, kada se radi o buffer zoni, kada se radi o prekidu vatre, jer svaki dan naši vojnici tamo uh, umiraju pod paljbom terorista i vatra se nikad nije zaustavila. Vatrena paljba je jedini odgovor na vatrenu paljbu terorista. Jučer smo izgubili daljnjih šest vojnika. Radi se sada o tisućima slučajevima kršenja ovog sporazuma iz Minska svaki dan i to dovodi ne samo do nesigurnosti, već do gubitka e, poverenja među mnogima koji se tamo nalaze, da će se na učinkovit način stabilizirati ta situacija. A ono što nam je potrebno jest jasna podrška od strane Europske unije, podrške za ukrajinske reforme kako bi one doista postale uspješne reforme. Opredjeljenost eh, kada se radi o podršci Ukrajine isto tako i u okviru vojne podrške i ne govorim tu o smrtonosnom oružju. Razumijem koliko je to pitanje osjetljivo, ali potreban nam je tu odvraćajući faktor u smislu sankcija, u smislu toga da ojačamo, e, da osnažimo vojne kapacitete. Jer to je zapravo ono najvažnije. Nećemo uspjeti na vojnom, vojnom ofenzivom osloboditi Donetski Lugansk. Radi se o tome da naši građani tamo pate po teroristima, a isto tako mi na taj način razmišljamo, to je naš angažman, mi smo zabrinuti za te građane. Jer čak i ako nas donosi Lugansk ako nam oni ne plate za struju i za plin, ipak smo i dalje donijeli tešku odluku da ćemo im i dalje ustupati e, plin i struju kako se građani ne bi smrznuli uzevši u obzir e, temperature. Svi znamo da nećemo dobiti taj novac natrag, Dakle, radi se o našim građanima koji se tamo nalaze, radi se o tome da nam je potrebna snažna podrška, e, humanitarna podrška za građane koji su žrtve terorista i mi doista cijenimo svaki pokušaj Europske unije i država članica Europske unije u smislu pružanja takvih, takve humanitarne pomoći. U potpunosti ćemo biti posvećeni daljem provođenju te vježbe, ali potrebna nam je jasna podrška, potreba nam je vaš, e, vaša kontinuirana podrška vezano u sve tri točke na našoj europskoj agendi. Naravno, još jednom ću ponoviti. To je naša zadaća, to je ono za što smo mi angažirani, da provedemo sve ove reforme, ali ono što nam je potrebno je stvarna poruka od strane Europske unije u smislu eh, europske perspektive, u smislu bezviznog eh, režima, u smislu eh, integracije, u smislu svega onoga što je bitno Ukrajincima, ali isto tako što je i bitno Europskoj uniji. Zato što i to je moja glavna točka, nemojte to smatrati molim vas samim sloganom. Na istok Ukrajine se borimo ne samo za Donetsk i za Lugansk i ne samo za Ukrajinu već isto tako i za sigurnost Europske unije, za sigurnost svih europljana. Zato što ako netko pokušava i ako uspije smiriti ovu situaciju u Donetsku i Luhansku na nama način. To neće biti samo ono što mora za nas, već i za sve, na, sve vas. I ovakva konstantna pomoć, ovakva podrška, e, zbog toga su toliko važni. Radi se isto tako i o sustavu e, trgovinskih preferencija, radi se i o drugim temama na području energetike i gospodarstva gdje smo u tripartitnom formatu uspjeli ostvariti tek kada se Europska unija u to uključila pozitivne odluke veznih uz energetiku. Sada imamo do kraja ožuka rješenju situaciju sa, sa opskrbom e, plina i na posljedku imali smo i tu vrlo važnu odluku kada se radi o provedbi sporazuma o pridruživanju. Da ponovim, mi smo u potpunosti opredjeljeni tom sporazumu, nećemo pomenuti niti jednu riječ u tom sporazumu, ćemo ga bona fide u potpunosti, a za to nam je potreban sveobuhvatan pristup vezan uz vašu podršku i mi ćemo to uspjeti ostvariti, ali to ćemo uspjeti ostvariti zajedno. Mnogo vam hvala na vašoj pažnji i ja ću pokušati odgovoriti na vaša pitanja. Sada riječ dajem gospodinu Plenkoviću. Hvala lijepa Elmar. Hvala dragi Paolo, dragi gospodine ministre na ovom izlaganju u ime delegacije za odnose sa Ukrajinom i uskoro e, zajedničkog parlamentarnog odbora kao i mnogih zastupnika koji su skupa sa mnom bili u promatračkoj misiji želim vam čestitati na e, dobro organiziranim izborima po međunarodnim standardima 26. listopada moje pitanje u ovom političkom kontekstu hoće li sve e, glavne e, proevropske stranke biti uključene u koalicijski sporazum jer mi očekujemo brzo formiranje rade i e, stabilnu većinu koja će novoj vladi bit, omogućiti da provede reformu. Reforme. Drugo pitanje se odnosi na E, summit G20 u Brizbenu gdje je ruski predsjednik Putin primio vrlo jasnu poruku od e, svih svjetskih vođa. Dakle, što vi očekujete, kakve daljne reakcije Rusije i u ovom kontekstu kako vi gledate e, na poštivanje protokola iz Minska kad se ima u vidu cijeli niz povreda primjerja i prekida vatre e, koje se u zadnje vrijeme e, sve učestalije. E, sporazum o statusu reforma koja su, koji je napredak postignut u vezi s tim. U svakom slučaju možete biti E, sigurni i uzdati se u našu daljnju podršku. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine ministre. Cijenim e, ovo što ste nam rekli. E, želim vas zapitati kako kanite provesti ključnu reformu pravosuđa E, što i kako će, kakve će to e, posljedice imate za druge reforme, osobito u e, pogledu borbe protiv korupcije. Hvala lijepa. moj kluba zastupnika, ja bih vas želio pozdraviti u Europskom parlamentu. Naš eh, klub zastupnika eh, daje vam punu podršku. Imam dva pitanja koja bih vam postavio. Posljednjih dana i posljednjih sati eh, dane su mnoge izjave, mnoge intervjui. Putin s jedne strane zapravo optužuje Kijev da krši odredbe primirja, a sve zapravo govori o tome da Rusija dovodi teško naoružanje i onaoružava istočnu Ukrajini a scenarij Krima bi se mogao ponoviti. Vidite li još e, uopće mogućnost, realnu mogućnost e, da se dobije primjerje, a da ne dobivemo e, vojnu eskalaciju? U jednom drugom intervju Putin je kazao da federalizacija država bi možda mogla biti mogućnost rješavanja konflikta. Znači, bilo je riječi i o decentralizaciji. Putin isto tako govori o decentralizaciji regionalizaciji, a isto tako on smatra to sinonimom federalizacije. Imamo razne države članice koje imaju federativno uređenje, odnosno regionalizaciju i ja u Belgiji isto tako imamo federativnu strukturu. Kako vi vidite pojam decentralizacije u vašoj državi? kako vidite razliku između decentralizacije, regionalizacije i federalizacije. Thank you, chairman. Hvala lijepa, predsjedniče. Gospodine ministre, cijenim vaš eh, otvoren eh, govor E, koju ste nam upravo prezentirali. Želim vam sve najbolje u procesu reformi. Moje pitanje se tiče nedavnog e, nedavnih izvještaja o povredama ljudskih prava e, na području Krima. U nekoliko navrata čuli smo da ima sve više izvještaja o E, e, djelovanju protiv građana e, ukrajinskih građana na Krimu koji pokušavaju živjeti prema ukrajinskom ustavu. Te povrede ljudskih prava osobito su uperene protiv krimskih tatara. sjećan 2015. bio je e, predložen kao rok da se krimski mediji registriraju kao ruski e, medijski izvori. Što je vaše mišljenje o povredama ljudskih prava na Krimu i što bi trebalo učiniti, e, što bi Evropska unija trebala učiniti kako bi se zaštitili građani i kak, e, međunarodni, e, pravo. Poštovani gospodine ministre, vi ste kazali da je dekretom, predsjedničkim dekretom e, su neke regije, odnosno neke djelovanje e, u regijama bili prekinuti, ali to su zapravo djelatnosti u okviru suverenosti jedne države. Vi znate isto tako da upravo vezano uz ovu invaziju ima tragičnih posljedica za stanovništvo. Sada e, se mora dopremiti humanitarna pomoć E, u ovoj otežanoj situaciji. Naravno, ovdje i u okviru ovih regija ne može se dopremiti humanitarna pomoć niti djelovati humanitarno, a to znači da se dogodio vakum kroz vaše nepristupanje ovim područjima, a što lokalne vlasti upotpunjavaju to može pak dovesti da će se zapravo napetosti još e, rasti i to bi se moglo spriječiti kada bi se vaša suverenost na tim područjima i dalje uspostavila. E, kako vidite daljnji razvoj i kako vidite pomoć i humanitarnu pomoć? and the now. Do you agree with that? Otherwise we will not... Molim vas da ograničite vrijeme izlaganja na jednu minutu. Da li se slažete s tim predlogom? Hvala lijepa. Sljedeća govornica. E, ja vidim hitnu potrebu za humanitarnom pomoću također izvan e, gradova, e, dakle izvan Donjecka i Luganska i što Europska unija može učiniti kako bi poboljšala humanitarnu pomoć za one ljude koji žive u široj regiji Donbas i koji imaju ogromne strahove kako će preživjeti dolazeću zimu. Drugo pitanje tiče se e, misije OSS-a koja je gotovo kolabirala, e, što mi možemo učiniti kako bi ovaj do sada vrlo važan instrument, barem iz zapadne perspektive, dakle što možemo učiniti kako bi ta promatračka misija funkcionirala. Sljedeći govornik, gospodine ministre, spomenuli ste da svakodnevno e, ukrajinski vojnici umiru usprko sporazumu iz Minska. Znamo da su Rusi koncentrirali svoje tenkove u istočnom dijelu Ukrajine. Da li mislite da e, je sporazum iz Minska održiv ili nam je potrebna, potrebno nešto u što se možemo više pouzdati kako bi se postigao mir. E, prošloga tjedna e, Alek Carjov je objavio da se, da, da se ovo radi o rusko-ukrajinskom ratu kako bi se formirale e, Sjedinjene države. Da li, što mislite o takvoj izjavi? Ako Rusija odluči napasti, što će biti ukrajinski odgovor? I posljednje pitanje, druga polovica studina, studenog, e, pažnja će biti usmjerena na Iran. E, da li vi mislite da postoji rizik da će Rusije iskoristiti tu situaciju, odnosno e, su tu pozornost uperenu na Iran i da će u toj situaciji pokušati e, započeti sa napadom na Ukrajinu. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći govornik, e, kao što je gospodin Plenković upravo rekao, E, skupina međunarodnih promatrača iz Europskog parlamenta bila je u Ukrajini za vrijeme proteklih izbora. Ja sam bio član te delegacije i doista smo mnogo toga saznali, ali usprkos tome postoje dvije stvari, dva pitanja koja su barem u mom srcu još otvorena i na to se odnose moja pitanja. Koju vrstu pomoći trebate? kako biste osigurali grijanje e, u Ukrajini i drugo pitanje što nam možete reći o istrazi u vezi sa malezijskim avionom koji je oboren e, nad Ukrajinom to je nešto što e, mene i dalje zaokuplja Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih također htio znati više o malezijskom avionu koji je oboren. Možda gospodin ministar ima više informacija. Ono što je važno je naravno e, energetski dogovor između Ukrajine i Rusije. Hoće li se on održati jer važni detalji nisu E, objavljeni, pa na, možda možete dati više informacija o tom sporazumu. Hvala gospodine ministre. Hvala gospodine ministre, puno smo govorili o vašoj državi to je zapravo pomicanje eh, nadležnosti i moći. Govorili smo o izborima, govorili smo o nepravednom ratu, a iznad svega lebdjela je slika Rusije. Svima je jasno da problem nije Ukrajina, ja bih to želio jasno naglasiti i bih vam kazati nekoliko riječi u vezi s time eh, koji nisu jednostavne. E, Berlin i Washington e, ne želi se zapravo utjecati na to da vaše gospodarstvo poraste, da vašim građanima bude dolje i da se Ukrajina je interesantna jer je instrument, e, ona je moguće manipulirati s njome, možda neko želi i hladan rat. Ukrajina je figura na šahovskom polju a isto tako je tu riječ o igri kako izigrati Ukrajinu prema Rusiji, ne biste smjeli biti instrument, treba pronaći rješenje, federativno rješenje u dobro susjedstvu sa, e, u cijelu Ukrajinu. Thank you, Mr. President. Sljedeća govornica. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Želim još jednom podvući da ovdje imate mnogo prijatelja imam dva pitanja. Prošli tjedan čitala sam da je francuski ministar, e, predsjednik vlade rekao Francuska je suverena nacija koja donosi suverene odluke i ona će e, nastaviti sa isporukom Mistral brodova ako e, Što biste vi odgovorili francuskom predsjedniku vlade u vezi s tom izjavom? Moje sljedeće pitanje, e, postoji dosta e, e, političara u Ukrajini koji bi mirovne pregovore htjeli imati u ženevskom formatu, a ne u formatu iz Minska. Da li vi smatrate da je prekid vatre još uvijek na snazi? Hvala. Sljedeći govornik. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ako pogledamo situaciju u Ukrajini, onda me to doista zaista zabrinjava. U izborima nije bilo samo reč o administrativnom prenosu e, moći kao u običajnom transferu vlasti. Ovdje govorimo o izboru koji je zapravo u državi se odvija u ratnom stanju. Polovina stanovništva nije izašlo na izbore. Ako govorite o 80% 500 e, Ukrajinaca koji su glasovali za Europsku uniju, onda bih želio kazati da zapravo samo 52% e, birača je izašlo. Ovdje je riječ o vladi koja je izuzetno slaba jer nacija nije reagirala i to u trenutku najvećeg značenja kada je bilo riječ o biti ili ne biti. Kako mislite da vlada, ukrajinska vlada sa ovako s velikom slabošću, odnosno sa ovako malim odazivom birača, može upravo nastupiti u ime svih Ukrajinaca. Sljedeći govornik, hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, hvala na ovom uvodnom izlaganju. E, svi znamo da je jedna od najopasnijih stvara informacijski vakum, također i ovdje u Europskom parlamentu. E, mi cijenimo suradnju e, na tom polju, uključujući i sa e, veleposlanstvom Ukrajine. Ja sam u Odesi vidio veliki broj ljudi koji su E, jako angažirani za svoju e, budućnost. E, dakle, moje pitanje je kako kanite nastaviti kontakte sa Evropskom, Evropskim parlamentom, da li ćete formirati posebni ured za to ili posebnu osobu zaduženu za komunikacije sa Briselom? Sljedeći govornik, hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, zahvalan sam vam što ste nam objasnili prioritete nove vlade Ukrajine koja će e, započeti sa radom nakon ovih izbora. E, moje pitanje odnosi se na borbu protiv korupcije. Kako vi komentirate informacije da je e, predizborna kampanja Jacenjuka da ju je e, napola platio Kolomojski i također e, e, predizborna kampanja Sadovoja da ju je potpuno platio Kadovojski. Najpša hvala na ovim brojnim dobrim pitanjima. Sada bi mi trebalo vjerojatno par sati da vam odgovorim detaljno na sva pitanja, no Dopustite najprije da započnem s odgovorima na najvažnija pitanja i nastojat ću spojiti neke odgovore, no istovremeno ne želim izgubiti ništa od suštine odgovora na vaše pitanja. Kao prvo, kada je riječ o oblikovanju, o formiranju koalicije, Ukoliko bude bilo koja ključna stranka uključena, sada svakako imamo svih pet stranaka koje su aktivno sudjelovale u ovom postupku. Sve su ponovile svoju spremnost sve za suradnju, sve su sudjelovale u izradi nacrta sporazuma i sve bi trebalo biti zastupljene u vladi ili aktivno podržati vladu, da li će biti ova ili ona opcija, to još sada ne mogu reći, ali što se tiče nacrta koalicijskog e, sporazuma, za to mogu sigurno tvrditi da ga podupire svih pet stranaka. Što se tiče Brisbena, najprije mora nam biti jasno kako stoje stvari tu i koja je logika ruskog eh, djelovanja. Ja smatram da je to geopolitička motivacija. Naravno, svi se mi slažemo oko toga. namjera da Ukrajina bude na neki način pod kontrolom, to je njihov cilj, dakle da ne puštaju da ne puste Ukrajinu da ide dalje u smjeru europskih integracija i naravno tu postoje brojne emocionalne i iracionalne logike. Ono što nam je sad potrebno kako bismo stabilizirali Donjeck i Lugansk jest najprije da odnesemo, da poduzmemo jasne akcije koje su već dogovorene u Minsku i to dakle treba doći do sporazuma o e, zoni razdvajanja da se povuku da se će vojska i zatim e, uspostaviti odnosno učiniti održivim prekid vatre ukoliko ukoliko se borbe i dalje vode, teško je, teško je voditi bilo kakve mirovne pregovore. I osobito ako se organiziraju stvari poput e, lažnih e, izbora kao što su oni od drugog, 11. No, opetujem kako ne očekujem neki pozitivan napredak u ovom smislu. Očekujem da će situacija biti dosta teška narodnim dadima i upravo zbog toga nam je potrebna podrška Europske unije. Koja su očekivanja od misije Europske unije? Pa cilj je dakle da se reformira sektor našeg naše sektor sigurnosti, dakle policijski. Ono što je ostvareno isto ono što je ostvareno u novim državama članicama Europske unije. Dakle, cilj bio da se zajedno radi na izradi preuređenja policijskih snaga, pravosuđa. To su dakle ključni sektori civilne sigurnosti. Treba vidjeti koje su osi na kojima treba raditi kako bi se to ostvarilo i potom da se to provodi i da se vide dakle koji su koje su mogućnosti realizacije i potencijalni problemi u toj provedbi. Dakle, evo, treba poduzeti sve što cjelokupnu cijelokupnu reformu civilnog sektora. Za mene je to jedini prihvatljivi i dovoljno ambiciozan pristup rada misije. Što se tiče reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije. Mi imamo sad paket mjera zakonskih mjera koje je odobrio parlament, mjere kojima je cilj borba protiv korupcije. One će uskoro stupiti na snagu na proljeće. Naime, do tad moramo institucionalne pripreme napraviti, ne samo zakonodavne. Dakle, moramo stvoriti, pokrenuti ured za borbu protiv korupcije. Trebamo formirati posebne jedinice u cijeloj zemlji i isto tako da imamo poseban mehanizam za nadzor. No, e, po mom mišljenju, prava reforma bi nastupila ne kroz zakonodavne promjene, već kroz percepciju Ukrajinaca da se odbaci jednostavno taj mentalitet mita, ta praksa davanja mita. Što se tiče pravosudne reforme pravosuđa, to je vjerojatno najveće poglavlje u budućem koalicijskom sporazumu. To je sve izrađeno na temelju već prihvaćenog pristupa u suradnji s vijećem Europe i glavni cilj, po mom mišljenju, jeste da se ponovno osmisli način funkcioniranja sudova u Ukrajini, jer u suprotnom to bi bilo jako problemačno ne samo za organiziranje društva, već općenito za svaki e, poslovni, za, svakom, za, razvijanje poslovne klime. Posljedno pitanje o tome tko je prekinuo prekid vatre. Pa to je pitanje koje treba postaviti barem 20 do 30 puta dnevno i sada, nažalost, imamo OS, OSS misiju, imamo još sve više ljudi koji su se poslani na nova mjesta i sada E, nastojimo voditi monitoring, koristimo OSS-ove dronove, besplatne letilice nažalost neke su oštećene e, od strane e, specijalnog, specijalnog, specijalnog oruđa ruskog materijala za zamagljivanje valova. Ja osobno mislim da je prava vizija budućnosti misija od 500 promatrača OSS-a koji će nadzirati cijelo područje i to je jedini način da se ostvari održi prekid vatre i da se ponovno uspostavi kontinuirani nadzor nad ukrajinsko-ruskom granicom. Što se tiče regionalizacije e, odgovor je jasan, ne radi se tu o nekom pitanju terminologije, već o samoj biti. Naravno, Ukrajina je država s raznim dijalektima, s raznim povijesnim utjecajem, no ovi skorašnji nedavni događaj su jednostavno ujedinili Ukrajinu kao naciju, stavili su veliki broj izazova ispred nas i ruska ideja federalizacije nije nešto što gdje se radi o jamčenju raz, prava na razliku, na razliku već o pravom e, nametanju gospodarskih i političkih odluka koje nam ne bi pružile mogućnost da se krećemo dalje u smjeru europskih integracija i gospodarskih reformi i naravno na uspostavi vladavne prava. Dakle, nikako nećemo pristati na takvu federalizaciju. Naša percepcija temelji se na decentralizaciji. To ne samo onoj terminološkoj, već stvarnom pružanju ne samo regijama, već svim zajednicama veće ovlasti ne samo u gospodarskom smislu, već e, u smislu pružanja većih mogućnosti da poduzimaju i realiziraju razne inicijative. Što se tiče ljudskih prava u Ukrajini, to je pitanje koje svakodnevno kojim svakodnevno pristupam. Situacija je doista grozna. Svakog tjedna dobivamo vijesti iz Ukrajine o ljudima koji nestaju, osobito o ukrajinskim tatarima. I nekoliko dana kasnije pronalaze se tijela u raznim dijelama Krima. Ljudi odlaze iz svojih domova, napuštaju ih pod stalnom eh, pritiskom eh, zastrašivanjem, e, zastrašuje ih se i nemaju on pravo uživati u temeljnim pravima i jedan od ključnih tema ne samo Europske unije, već svih međunarodnih institucija, OSS-a, Vijeća Europe i drugih tijela moralo bi biti pravi monitoring e, na terenu i poruka koju bi želio odaslati jest da je situacija na Krimu, da se ona mijenja. Jedan moj prijatelj koji i dalje živi na Krimu, jer su mu tamo stari roditelji koji ne mogu nemoćni, koji su onemoćali, ne mogu otići. I on, on ima tamo jedan jako e, jednostavan slogan Krimsko proljače i što poslije. Ljudi su naime jako razočarani jer e, su neki od njih dobili dosta visoke plaće financirane iz e, ruskog proračuna, ali drugi, poput ukrajinskih tatara, su prepušteni sami sebi da, da preživljavaju kako god umiju. turizam, je jako opao, dakle dvije trećine stanovništva je ovisilo, egzistencija dvije trećina stanovništva je ovisilo o, turističkom tržištu. No evo, to su stvari koje se moraju rješavati, ali isto se moraju uputiti neke ozbiljne poruke o tome kako e, i što treba poduzeti u budućnosti, kako se riješi pitanje ukrajinskih tatara, a i vi biste to trebali uraditi, to je moja ideja ili moj prijedlog e, da se obratite liderima ukrajinskih Tatara i stupiti u izravan kontakt s njima, s gospodinom Džamilovom ili s gospodinim Čubajevom, koji je za vrijeme Sovjetskog e, saveza puno propatio i sada isti, isti, ista situacija. Što se tiče humanitarne pomoći, situacija je dosta kritična, jer e, zadnjih nekoliko mjeseci pokušavali smo organizirati dostavu humanitarne pomoći u Donjetski i Lugansk. Nastojali smo organizirati razne konvoje, aktivirati Crni križ, no ono što se trenutno dešava jeste da tu prolaze samo ruski konvoji sa određenom pomoći za koju ne znamo koja je. Prije tjedan dana pokušali smo još jednom dostaviti humanitarnu pomoć stavništu u Donjecku i zbog toga što je to sve pod ruskom kontrolom, zbog toga navodno što su tamo teroristi i vojska, oni nam nisu omogućili da se dostavi ta humanitarna pomoć, jer to bi moglo promijeniti u potpunosti raspoloženje na svijetu jer bi stanovništvo vidjelo tko je doista, tko se doista brine za njih. No u svakom slučaju se slažemo, moramo pružiti jaču i bolju humanitarnu podršku, pomoć e, i onim područjima koje su izvan e, područja koje je pod e, okupacijom strane terorističkih grupa i u tom smislu vaša pomoć može biti od velike pomoći. Misija EUSMM se razvija jako uspješno, isto misija promatrača. Imaju tu dva kontrolna punkta, ali to nije učinkovito i razlog je jednostavan, jer razlog je taj što Rusi nisu jednostavno raspoloženi, voljni da im omoguće da kontroliraju granicu i ukoliko trebaju ostati na grančnim e, graničnim prijelazima gdje će nadzirati situaciju, ali čak usprkos tome svemu ti promatrači su vidjeli mnogo toga. Vidjeli su brojne ljude sa streljivom kako prelaze granicu, ali vidjeli su također i brojne kamione koji su prevozili, očito prevozili vojnu opremu preko granice i sva ta izvješća su sada na internet stranici promatračke misije. Ukoliko sporazum, da li je sporazum iz Minska još uvijek e, na snazi? Pa da, mi se njega moramo u potpunosti držati, jer to je jedini način da se napreduje. Bilo koji drugi, bilo koja druga inicijativa bi mogla samo ugroziti stanje stvari. Mi bismo sad mogli satima ovdje spekulirati o tome da li je reakcija adekvatna ili nije. Stav Europske unije je realističan, ali nama je doista potrebna pomoć, e, potpora od Europske unije, ne samo u smislu u vidu sankcija, jer sankcije su samo jedan, e, jedan instrument, već trebaju nam i druge pomoći. Moramo biti savršeno jasni u svim kontaktima i bilateralnim kontaktima da je stabilizacija stanja na terenu preduvjet i da ne može situacija u Donjesku i Lugansku biti e, zaustavljena takva, prihvaćena takva kakva je, isto tako u apkazi i drugdje. Isto tako što se tiče e, rušenja malezijskog zrakoplova, nizozemska delegacija je išla na lice mjesta ovog tjedna tu je bio i predstavnik nizozemskog državnog tužitelja i mi smo razmatrali mogućnost da dođemo do određenih e, olupina tog aviona, što bi bilo pomoći za istragu. Naravno, do toga je teško doći jer su teroristi e, to na oskrnavili mjesto rušenja na najgori mogući način i moja inicijativa da se e, nizozemskim prijateljima pruži sva moguća pomoć. Mislim da je to i politički moralno ispravno i mislim da je to bila prava odluka i mi ćemo to napraviti na najtransparentniji mogući način. E, nećemo im, neće tu biti nikako subjektivno izvještavanje jer to je tragičan slučaj. Ali isto tu će biti riječi o izvorima i svakom slučaju smatram da počinitelj trebamo izvesti pred lice pravde, a ne samo da vidimo koji je pravi razlog eh, za stradanje tih ljudi. Mi sada kad govorimo o, nedovoljnoj opskrbi i eh, sporazumu o plinskoj opskrbi, tu nema ništa tajno, to stvari su jako jasne sada uz pomoć Europske unije ćemo biti u stanju da kupimo dosta male količine plina po cijenama koje su navedene u ugovoru i ako nam treba milijun kubnih metara onda trebamo unaprijed uplatiti ako nam treba dva onda trebamo platiti unaprijed dva milijuna kubnih metara Ovo je, ovo sporazum, ovo nije nikakav new deal, novi, novi sporazum, novi ugovor, već se radi to o poštenim cijenama, prihvatljivim, koje koje će biti na snazi do trećeg mjeseca, ili do kraja trećeg mjeseca. I tu ima e, arbitraža i smatramo da bi trebalo doći da biti donesena fer odluka na bazi ugovora iz Donjecka i tu bi trebalo doći do pravog, poštenog e, ugovora utemljenog na tržišnim cijenama. To je nešto što je važno i za nas i za Europsku uniju. I to je važno za sve nas. Što se tiče e, što se tiče Mistrala, to je protiv političke logike. I takva isporuka ne bi trebala biti napravljena u smislu podrivanja sigurnosti, već u smislu jačanja sigurnosti u budućnosti. Dakle, naši francuski kolege treba bi naći neko novo rješenje, ciljano za svoje mistrale, ako ikako moguće ne isporučiti ih, jer to bi na kraju moglo ugroziti ne samo našu sigurnost, već ugroziti i europsku sigurnost na istovjetan način. Jer to je moja poruka. Što se tiče e, ženevskih pregovora, ja sam veliki pobornik e, ženevskih, e, ženevskog formata. Nastoja sam organizirati drugi, drugi, drugi, drugu rundu pregovora po ženevskom formatu i tu bi bilo dobro da imamo i predsjednika Sjednjih američkih država. Dakle, po mom mišljenju to bio način da se napreduje. Rusi nisu jako voljni, ali ću raditi na tome. A što se tiče onoga da ima samo 50 ljudi, dakle, eto, u biti manje od 52% Ukrajinaca koji su izašli na izbore, to je jasno. Moglo bi zvučati dosta paradoksalno, ali mnogi Ukrajinci su mislili da su bili sigurni u svoje proeuropske stavove i u proeuropske rezultate izbora i bili su toliko sigurni u takve rezultate da su u biti ostali doma. No ako pogledate izborne rezultate ne samo u Kijevu, ne samo na jugu i istoku Ukrajine, vidite da je da su rezultati jasni, da imamo jasnu većinu za proeuropske stranke. Ne postoji nikakva velika regija u Ukrajini gdje je e, oporbeni blok e, izvojevao pobjedu. I e, ja bih osobno volio da je bio veći odaziv, ali evo, došli smo ovdje do, do toga da zadovoljavamo donekle europske standarde u Europi je zadovoljavajući kad izađe preko 50%, ali za Ukrajinu je da, to je bio mm, to je bilo dosta teško, no ostvareno je. E sad, kako namjeravamo kontaktirati europske institucije, bit će posebni sustav koordiniranja čitavog postupka europskih integracija. Postoje različite ideje, ali evo sad imamo e, posebni ured za europske integracije, za s velikim brojem ljudi koji su zaduženi dakle, za izradu program i provedbu e, programa o pridruživanju, programa pomoći, asistencije, koji su zaduženi za kontaktiranje sa europskim institucijama i e, ja sam uvijek eh, tvrdio da europska integracija nije dio našeg, eh, naše vanjske politike, već unutarnje politike. Dakle, ali u svakom slučaju možete stupiti u kontakt s nama i posredstvom eh, ministra za vanjske poslove. Dakle, nema nikakvih problema stupiti u, u kontakt s nama. Što se tiče tih navodnih plaćanja, kampanja nekih bogataša ili kako ih se zove tamo oligarha, o tome se govorilo također i u ukrajinskim medijima. Teško je provjeriti takve optužbe, ali i nakon istraga nije bilo nikakvih dokaza za tako što. Ako se pogleda kampanja, sve je to bilo vođeno na televiziji, to je bila jako blaga kampanja i u tom smislu to je bila prava demokratska proeuropska kampanja i osobno mislim da je to bilo dosta dobro. Evo, ovo je bio. Nadam se da sam uspio odgovoriti na sva pitanja. Dopustite da ponovno izrazim svoju zahvalnost na mogućnost koja mi je danas pružena da vam se obratim i najljepša hvala na vašoj podršci jer ovo je trenutak kada je takva podrška jako važna. Što se tiče svih ukrajinskih pitanja, pitanja koja su jako važna za Ukrajinu, glede naše europske perspektive i provedbe sporazuma o pridruživanju, još jednom glede svega ovoga želim vam ponovno uveliko zahvaliti. Hvala lijepa na ovom izlaganju i puno uspjeha i sreće vaše države. Možete biti sigurni, nećemo samo promatrati, već e, ćemo isto tako podržati demokratski izabranu vladu. Hvala lijepo na vašem dolasku. E, kolegice i kolege, ja bih predložio, ako ste suglasni vezano uz Kanadu, da ćemo ovu točku staviti prije e, jer želim eh, gospodina ministra ispratiti na jednu preskonferenciji i želio bih eh, biti isto tako nazočan kada ćemo o Gruziji. Znači da stavimo na prvo mjesto Kanadu, riječ ima Charles Tenok. ima riječ. Gospodin Demes makar će preuzeti predsjedanjem.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 dear uh, U redu, dragi kolege, možemo nastaviti sa radom odbora AFET. Sa onima koji ostaju ovdje, sada nakon točka dnevnog reda sa ministrom Klimkinom, molim vas da izađete u tišini ako ne ostajete i preći ćemo na točku dnevnog reda 6, eh, sporazum između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz evidencije podataka o putnicima i stoga bih se molio gospodine Demesmakera da govori u ime gospodina Čalsa Tenuka koji je odsustan. Gospodine Demesmaker, izvolite. Da, moram ispričati gospodina Tenuka koji ne može biti ovdje danas zbog obiteljskih razloga, ali ja ću vrlo rado izložiti njegovo mišljenje. je kolega u ovom odboru nas uvijek e, ponovno podsjećaju na izazove u uz terorizam, na posljedice terorizma diljem svijeta i u Europi. Izbijanje IS-a je zadnji razvoj na toj bojišnici. Ne smijemo zaboraviti da preko 3000 e, europskih državljana se bore u Siriji i Iraku upravo u ovom trenutku. U tom globalnom kontekstu i naravno u okviru naše sigurnosti moramo procijeniti e, zasluge ovog sporazuma između Kanada i Europske unije o evidenciji podataka o putnicima. Znam da postoji e, dosta onih koji se tome snažno opiru unutar Europskog parlamenta, ne ja ću pokušati e, iznijeti vam neke više pragmatične argumente. Postojeći sporazum iz 2006. godine će je sada operativan i nudi poboljšanu zaštitu podataka i pristup u njihovim podacima europskim državama ograničeno vrijeme pohranjivanja tih e, podataka, to su kameni, e, kameni temeljici tog sporazuma, kao isto tako i određena prava za pristup i ispravak podataka. Unutar odbora Libe se odvija rasprava da se taj sporazum treba prebaciti e, Europskom sudu pravde, no to bi zahtjevalo mnogo vremena i u međuvremenu europski građani bi imali niži, nižu, standard zaštite nego što to nudi e, trenutno ovaj sporazum. Ovo je naravno pitanje koje treba riješiti odbor Libe, ali to nas treba posjetiti na to da smo dobili zadatak da izradimo mišljenje veznih uz ovo Um, ovo pitanje, naravno sa aspekta sigurnosti. I u tom smislu ovaj sporazum osigurava široku suradnju između Europske unije i Kanade. Kanada je e, članica NATO saveza, ona dijeli naše ideje i e, ona je saveznik u borbi protiv terorizma i transnacionalnog e, kriminaliteta. U tom smislu, dragi kolege, gospodin Tenok kao izvjestitelj predložio da ovaj odbor da svoje odobravanje ovom, ovom sporazumu. Hvala vam gospodine smaker Želi još netko od kolega govoriti? E, na primjer, izvjestitelj Sjeni iz Europske pučke stranke. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem izvjestitelju na izradi ovog mišljenja. E, mi podržavamo borbu protiv terorizma i transnacionalnog kriminala i mislimo da je ovo vrlo važan instrument s tim u vezi. Učinkovitim taj mjerljiva razmjena podataka kao i podataka o putnicima pokazalo se vrlo korisnim e, načinom i u tom smislu se smatra učinkovitim instrumentom za borbu, prevenciju, istragu i progon e, prekršaja veznih uz terorizam. To je i ključan aspekt eh, u našem odnosu s našim partnerima, uključujući Kanadu. Jednaku pažnju isto tako se sada posvećuje i zaštiti podataka. Europski građani imaju pravo na pristup svojim podacima, na žalbu i na ispravak podataka i postoji niz zaštitnih mjera s tim u, vezi s prije svega e, politika depersonalizacije. Ovaj sporazum je u skladu sa zakonodavstvom unije veznih u zaštitu osobnih podataka, a cilj mu je ojačati suradnju e, u zajedničkoj borbi protiv e, međunarodnog kriminala i terorizma tako što se bolje zaštićuju prenošeni podaci. Imamo sličan sporazum već sa SAD-om i sa Australijom, te iz 2006. godine i s Kanadom, kao što je kolega već naznačio. Europski parlament je zatražio promjenu tih sporazuma. To se već dogodilo sa Kanadom i SAD-om. Izmijenjeni tekst je već to je sa SAD-om i sa Australijom. E, su ti sporazumi već usvojeni, a sa Kanadom nam to sada predstoji. I ne znam zašto postoji toliki otpor od strane nekih kluba zastupnika unutar odbora Libe. Postoji velika hitnost zato što e, imamo sada ovu situaciju da državljani putuju na Bliski istok, da se bore za teroriške organizacije poput is ili drugih. Teroriške organizacije ne čekaju na to da mi revidiramo e, naše direktive o zaštiti osobnih podataka ili naša mišljenja. Mi moramo sada djelovati bez daljnje odgode. I na posljedku dopustim mi da vam iznesem jedan primjer. Prije dvije godine u Bugarskoj, e, u bugasu na zračnoj luci došlo do terorističkog napada. Tu jedna osoba iz Italije, jedna osoba iz Kanade e, sudjelovala u tom napadu. Pristigli su iz Libana, Libanon, Libanona i nismo imali tada još mogućnost da odmah ustanovimo njihovu, e, njihov identitet. Stoga molim vas kolege, pripazite na ovo i posjetimo odbor Libe da želimo dati naše odobrenje nacrtu odluka vijeća o ovom pitanju. Hvala lijepa. Hvala lijepa Andrej. Mislim da je ovaj apel koji su putovali odboru Libe bio vrlo jasan. Sada će Francisco preuzeti e, riječ. Izvolite. Temos a complexidade deste problema em que está em causa um conflito Hvala lijepo. Prepoznajemo kompleksnost e, tematike. Zaista je riječ o e, očuvanju vrijednosti i usprkos podataka europskih e, država članica, a isto tako i međunarodna sigurnost prije svega kada je riječ o Bliskom istoku. Znamo da je to škakljivo pitanje, svaka odluka s tim u vezi vrlo je kompleksna s jedne strane želimo imati temeljne vrijednosti Europske unije e, koja naravno je pravo na samo određenje pojedinca, a isto tako i zadržavanje temeljnih e, prava vezano uz zaštitu podataka, ali s druge strane imamo i druge vrijednosti, a to su vrijednosti koje se tiču sigurnosti. Zbog toga smo mišljenje da u svakom slučaju moramo činiti korake napred e, i sa drugim državama. To smo isto tako činili u prošlosti. Međutim, ovdje je riječ o tome da Evropska unija nije e, dala odredbe vezano uz zaštitu podataka na europskoj razini koji bi se onda mogli primijeniti u takvim sporazumima. Ovisimo o presudama Europskog suda, a Europski sud je neke sporazume s tim u vezi kritizirao i zbog toga bismo trebali pričekati naše mišljenje kada ćemo imati jasne odredbe vezano uz zaštitu podataka europskih građana. To bi se trebalo svakako e, naknadno u svakom slučaju donijeti kako bi ta regulativa mogla biti primjenjena u svim sporazuma i sa drugim državama i drugim dijelovima svijeta. U temeljnim načelima nemamo primjedbu na takve sporazume, ali smatramo da je upravo ovo pitanje važno je da se temeljna načela Europske unije ostanu na snazi i pitanje koje se postavlja vezano uz svih e, ugrozbi kojima smo izloženi ovo ugrožavanje će se možda iskoristiti da se e, poremete naše temelje vrijednosti i time bismo naše temeljna načela poremetili. Thank you Hvala vam lijepa gospodine Assis. Sada bih se bolio gospođu Anemine u ime e, kluba zastupnika Bojala da preuzme riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Kolege, Govorim u ime gospođe Mariječe Šake koja je bila izvjestiteljica u Sjeni o ovom nacrtu mišljenja i koja se morala ispričati. I ono što ću sada reći, time ću zapravo izraziti njeno mišljenje koje nije nužno i moje osobno mišljenje, ali dobro, to je drugo pitanje. Mariječe Šake je uložila jedan amandman gdje traži od parlamenta da ne da svoje odobrenje ovoj uredbi i to iz razloga koje ona iznjela tijekom prethodnih rasprava o sličnim sporazumima koje smo imali sa Australijom, sa Sjedinim američkim državama i tu je iznijela svoje sumnje o tome koliko je utemeljen, ova, utemeljena pravna osnova za tu odluku, da se radi o širokom prikupljanju podataka, e, zabrinutosti vezanih uz razmjernost te uredbe opsegu te uredbe i namjeri te uredbe, dakle zbog čega se mogu prikupljati podaci i na posljedku isto tako pitanje hoće li e, se dopustiti mogućnosti korištenja pravnog lijeka i e, pravnog nadzora i jesu li te mjere dostatne. Ona smatra da vezno uz sve te elemente ne postoji dovoljno sigurnosti i zbog toga nam savjetuje da glasujemo sa ne. Ali o Marie. Monsieur le Président. Gospodine predsjedavajući od 2001. pa sve do 2012. kada pogledamo situaciju sa terorizmom, kao prvo mislim da postoji velika hitnost vezno uz ovo, kao drugo postoji potreba da djelujemo kako bismo zaštitili živote naših sugrađana. Terorizam se razvija geografski gledano, tehnološki gledano, razvija se kada se radi o mogućnostima, dijelovima i ne možemo sjediti prekriženih ruku. Naravno, postoje tu pravni problemi, pitanje e, predostrožnosti, to je naravno isto tako sastavni dio toga, ali što ako dođe do teških napada, što ćemo reći obitelji žrtava tih napada kada ćemo im reći pa mi moramo još malo razmisliti o tome e, pravno gledajući prije nego što donesemo odluku. Ono što vam mogu reći jest da ovo jačanje terorizma znači isto tako i jačanje mobilnosti i fleksibilnosti tržišnih organizacija. Njihova mobilnost to znači dakle njihova spremnost da koriste sve nedostatke našeg zakonodavstva, a prije svega kada se radi o zemljama s kojima još nemamo sporazume. Vrlo je lako proći kroz jednu zemlju gdje naravno te osobe znaju da ne postoji takvo prikupljanje podataka. Ova sada mjera nam upravo dopušta da djelujemo jer možemo reći da ima sve više i više zemalja s kojima ćemo sklopiti ovakvu vrstu sporazuma. A s druge strane, naravno, fleksibilnost tih organizacija zato što kada djelujemo samo s nekim zemljama, onda će oni moći se preorientirati na druge zemlje. Ja mislim da je ovaj prijedlog vrlo težen, da postoji jasna potreba i da mi nosimo vrlo tešku odgovornost e, ako ćemo ostaviti još uvijek ovako otvorena vrata e, turističkim skupinama. Ana Gomeš, hvala. Kao članica odbora LIBE e, sam i takako svjesna rasprava koje se odvijaju u tom odboru iako znam da u slučaju sporazuma s Kanadom postoje neki problemi za koje smo u sporazumu sa sed om našli neka, neka bolja rješenja. Ipak imamo to e, pitanje dosljednosti, imamo e, pitanja vezih uz e, formulaciju. Ne možemo sada stvoriti presedan dok nismo ustanovili neke neke temeljne sporazume između nas. Mi nemamo europsku evidenciju podataka o putnicima. Tu je velika zbrka. Svaka država članicama vlasti tu eh, vlastiti sustav razmjene takvih podataka s pojedinim državama, a sad će ta zbrka postati još i veća. I žao mi je, ovaj argument vezan uz terorizam nije nešto što će lako uvjeriti naše sugrađane. Jučer sam bila na sastanku i imali smo video konferenciju sa gospodinom Assangeom i mogu vam reći da ako ovo ne shvatimo ozbiljno, ako nismo dosljedni, ako ne poštujemo naše, naša osnovna načela kada se radi o privatnosti, kada to, ako to nam ne spojimo sa našom potrebom za sigurnošću, da ćemo onda Europi učiniti e, medveđu uslugu, a ne samo Europi, već i našim građanima. I stoga mislim da je dobro da slijedimo e, prijedlog e, Marijete Čake i Franka Siza, Treba nam dosljedan stav, dosljedan stav unutar našeg odbora sa odborom Libe. Moramo se s njima sastati i održati jednu doista ozbiljnu raspravu u ovom pitanju, imati strateški pristup, a ne samo fragmentirani pristup. Ah, ja. Ukoliko je zaista potrebno da se suzbijanje terorizma razmjenjuju podaci, onda to može ići i sa jednostavnim sporazumom. To znači da ovaj sporazum ovako kao što je planiran e, neće primarno služiti suzbijanju terorizma. Zato bi bilo jednostavnijih mehanizama i zbog toga bih zaista molio da još jednom kritički porazmislimo o svemu. Hvala lijepo. Time smo završili raspravu. Prelazimo na točku dnevnog reda 4. E, idemo sad na četvrtu točku. Izvjestitelj, ja bih predložio da ukoliko je potrebno e, raspravu spojimo četvrtu i toč, petu točku, da li postoji opće primjedbe, e, izvjestitelj, niti kolegice i kolege, onda odmah možemo preći na glasovanje. Tko je? E, dakle, glasujemo sporazum o pridruživanju, odnosno elektronskom glasovanju i sklapanju sporazuma. Dakle, Dakle, draft recommendation. Take the floor. Es atvainojos, nesapratu. Paldies priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Nisam razumio pitanje. Dragi kolega, kao prvo želim izraziti zahvalu svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj spremnosti za timski rad na njihovo spremnište za pronalaženje kompromisa i prije nego što pređemo na glasovanje htio bih reći još samo sljedeće. Sljedeće podržimo europsku, europski izbor Gruzije. Hvala lijepa. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sada, u ovom trenutku. prihvaćeno. 46 za, 2 protiv, 3 zadržanih, e, čestitamo. Čestitamo isto tako i Gruzi, možemo dakle sa zaista velikom podrškom e, gledati u susret ratifikaciji u plenumu. Sada prelazimo na rezoluciju. Da li s time u vezi imamo nekih javljanja? Tome nije tako. Prelazimo na glasovanje. 30, 35 za, protiv, odbijeno. 36 za, protiv, suzdržano. Provjera. Zatvaram glasovanje. 20 eh, prema 31. Odbijeno. 37. Tko je za? Tko je protiv? Prihvaćeno. 37. Tko je za? Protiv? Prihvaćeno. Kompromis prijel 1. Tko je za? Tko je protiv? Sutržani? Prihvaćeno. Prelazimo na 41. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 43. Tko je za? Protiv? Sudržano? Odbijeno. Četrdeset dva moramo isto tako glasati. Tko je za? Protiv? Sudržani? Odbijeno. dva, provjeravamo. Zatvaram glasovanje. 32, 28, e, odbijeno. 46, ko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. 47, odvojeno glasovanje. Bro, e, prvi dio, za? Protiv? Prihvaćeno. Pro, drugi dio, za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Mislim da je prihvaćeno. Zatvaram glasovanje. 26 pram 32 prihvaćeno. Treći dio za, protiv, prihvaćeno. 48 za, protiv, Sutržano. odbijeno. 49 za, protiv, sudržano, odbijeno. 50 za, protiv, prihvaćeno. 51, tko za? Protiv, Suzdržano? Odbijeno. 54. Tko za? Protiv? Suzdržano? Provjera. Zatvoram glasovanje. 31 pram 23 e, odbijeno. 55 za. Protiv. Prihvaćeno. 56 za. Protiv. 56 za. Protiv. Sudržano odbijeno. 58 za. Protiv. Prihvaćeno. Kompromis eh, prijedlog 2 za. Protiv. Prihvaćeno. 74 za. Protiv. Sudržanih. Odbijeno. 57, 75, protiv. Sudržano, provjeravamo. Zatvoram glasovanje. 25 spram 25 odbijeno. That is nothing new. Molim vas, nemoj, prestanite sa pregovorima između dva krila EPP-a. To nije ništa novo. 76. 76 za. Protiv. Sutržano? Prihvaćeno. 77 za. Protiv. Sutržano? Prihvaćeno. 79 za protiv, suzdržano, prihvaćeno. Kompromis prijedlog 3 za, protiv, prihvaćeno. 86 za, protiv, Sudržano. odbijeno. 89 za, Osamdeset sedam, osamdeset sedam za, protiv, Provjera. Zatvorim glasovanje. 35, 18, odbijeno. E, prihvaćeno, da. Prihvaćeno. 88 za. Protiv. Suzdržani. Prihvaćeno. 89 za, protiv, prihvaćeno. 90 za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. 92 za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. 93 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 94 za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. 95 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 96 za, protiv, prihvaćeno. 97 za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. Liberali su htjeli e, vezano s riječ uzeti vezano s kompromis 4. E, Izvolite. Eh, muchas gracias, señor presidente. Únicamente para... Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja sam htio samo kazati e, pojašnjenje, odnosno malu promjenu, a tiče se upravo stavka, dakle kada navodimo Raslan kao main actor, dakle, dakle glavni akter, gdje e, bismo e, htjeli da piše jedan glavni akter kako ne bismo bili preeksplicitni, odnosno kako ne bismo prihvatili da Rusija ima strateški važnu ulogu to ne bismo htjeli svakako kao parlament da se prihvati, dakle umjesto kao glavni akter, kao vrlo važan e, sudionik akter. Ima smisla, da li netko protivan, dakle prihvaćemo, govorimo dakle o kompromisnom e, prijedlogu, ko je za, protiv, suzdržanih. Kompromis četiri. Oni su umjesto glavni dionik, važan dionik. Europski pučani bi to trebali podržati. Dakle, još jednom glasujemo. Kompromis četiri, ko je za? Protiv, sutržano je prihvaćeno. 116. 116 za. Jedan, jedan, šest. Two, two. I found it also with difficulties in the list. Ovo je sada logički jedan za drugim. E, ja sam to smatrao došto teškim u tom popisu. Dakle, 1, 1, 6 sada. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis peti za, protiv, e, prihvaćeno. Kompromis šest za, protiv, sudržanje, prihvaćeno. 129 koji je za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. 130, e, prvi dio, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Drugi dio, koji je za, Protiv? Suzdržano? Prihvaćeno. 131. Tko je za? Protiv? Suzdržano? Prihvaćeno. 132. Pro? Za? Protiv? Suzdržano? Prihvaćeno. Sada smo na uvodnoj izjavi. odavno osam za. Protiv je prihvaćeno. Devet za. Protiv je prihvaćeno. Deset za. Protiv prihvaćeno. 11 za. Protiv prihvaćeno. 12 za. Protiv prihvaćeno. 13 za. Protiv je prihvaćeno. 14 i 15 za. Protiv Provjera. Zatvoram glasovanje. 29 pram 23 e, prihvaćeno. 17 za. Protiv sudržano prihvaćeno. 18 za. Protiv sudržano prihvaćeno. 19 ako je 13 prihvaćeno, da, onda prelazimo na 20, 21, tko je za? Protiv? Sudržan? Prihvaćeno. 23, tko je za? Protiv? Sudržano odbija. 24 za. Protiv? Sudržano odbijeno. 25 tko za? Protiv? Sudržano prihvaćeno. 26 ko je za? Protiv? Sudržano prihvaćeno. 27 tko za? Protiv? odbijeno. 28 tko za? Protiv? Sudržano e, odbijeno. 29 tko za? Protiv? prihvaćeno. 30 za, protiv, sudržano, prihvaćeno. 31 za, protiv, sudržano, prihvaćeno. 32 tko za, protiv, sudržano, prihvaćeno. 33 za, protiv, sudržano, prihvaćeno. 34 tko za, protiv, sudržano, prihvaćeno. 1 tko za, protiv, sudržano, prihvaćeno. 2 tko za, prihvaćeno. Tri, tko je za? Protiv, suzdržano prihvaćeno. četiri tko je za? Protiv, suzdržano prihvaćeno. Pet za? Protiv, suzdržano, prihvaćeno. Šest tko je za? Prihvaćeno. sedam tko je za? Šest? šest tko je za? Protiv, Pitanje sudjelovanja, može li gospodin Damiki sam glasovati za europske demokrate? Dobro, elektronički ćemo glasovati, zatvaram glasovanje. 23 nasmem 31. Onda smo učinili grešku, evo da vidimo. Dakle, u trećem, kad smo 34 odbili gospodin Krev, trebao sam zapravo priči na 44. što nisam činio i 45. Zbog toga bih vas molio da e, još jednom ponovimo ovo glasovanje. Tko je za 44, četiri i tako dalje. Tko je za? Protiv? Sudržano? Prihvaćeno? Isto vezano uz 45. amandman. Tko je za 45? Za. Protiv. sudržano, pri... Odbijeno. 7 smo prošli, ali evo ako želimo još jednom ili protiv. Tko je za 7? Protiv. Prihvaćeno. Prelazimo sada na blok Intel, Inta mišljenje tko je za? protiv sudržano, prihvaćeno. Prelazimo sada na završno glasovanje, elektronsko glasovanje, na ukupno izvješće, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Poimenično je bilo. 49 za, 3 protiv, 4 sudržana glasa. Čestitamo izvjestitelju. Zatvaram sjednicu. Ne. U pet nastavljamo.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 Dear colleagues, the break will last another four or five... Dragi kolege, imat ćemo stanku od 4-5 eh, minuta dok ne pristigne k nama gospodin Migarelli. Bon, chers collègues, euh, je Dragi kolege, molim vas da nastavimo sa našom sjednicom sa točkom dnevnog reda broj sedam Radi se o mišljenja sa gospodinom Ug Mingarelijem. On je upravni direktor Europske službe za vanjsko djelovanje za područje Sjeverne Afrike, Bliskog istoka, Arabskog poluotoka, Irana i Iraka i govorit će nam o najaktualnijim razvojima u Siriji i u Iraku. Gospodine Migarelli, želim vam srdečnu dobrodošlicu. Danas ćete nam dati pregled najnovih događaja u Siriji i Iraku. Vidjeli smo da posebni zaslanik UN-a za sukobu e, Siriji, Štafan de Misura, promiče lokalni prekid vatre. On je te lokalne prekide vatre objasnio kao zamrznute zone gdje se zatim prekida vata i gdje se ustupa humanitarna pomoć. Isto tako to pušta mogućnost da se zadobije na vremenu dok međunarodna zajednica traži rješenje sukobu u Siriji. Prvi prekid vatre mogao bi se primijeniti u gradu Alepo, gradu koji je pod revolucionarnim i oporbenim snagama a koji je pod opsadom sirijskog režima. Unatoč tome postoje zavinutosti da bi sirijski režim mogao iskorištavati takav lokalni prekid vatre e, i da bi mogao tako ponovno zadobiti kontrolu u Siriji. U Iraku smo imali nedavni važni razvoj za politički integritet i stabilnost zemlje, federalna iračka vlast i e, Kurdska autonomna e, republika su postigli dogovor o proračunu i o izvozu nafte. To je još jedan daljnji korak e, ka postizanju vjerskog, etničkog e, i nacionalnog jedinstva, što je preduvjet da se ova država može dobro boriti protiv IS-a. 20. listopada je sastanak vijeća tražio od visoke predstavnice da izradi sveobuhvatnu strategiju za Siriju, Irak i za borbu protiv IS-a. Iskoristili bismo vašu današnju prisutnost da svajemo s vama koji pristup veznih uz politike Europska služba vanjskog sada razmatra kada priprema rasprave u prosincu o sveobuhvatnoj regionalnoj strategiji Europske unije. Također bismo rado čuli vaše mišljenje o, e, nedavnim, o posljedicama nedavnih e, događaja u Iraku i Siriji što se tiče mogućnosti postizanja stabilnosti u Iraku, Siriji i toj regiji i također bih nadodao da smo sada preko vikenda ponovno bili svjedoci strašnim e, nedjelima koji su počinjeni nad ovim, ovaj put e, američkim građaninom te nad e, sirijskim vojnicima. Dakle, prijetnja od strane se nastavlja i vidjeli smo tu e, razne događaje u toj regiji. E, vijeće danas neće o, niti u Iraku, niti u Siriji e, doniti neke zaključke, ali sada bih vama predao riječ i za 15 minuta možete nam predočiti tu temu, a zatim ćemo raspraviti sa prisutnim članovima odbora AFET. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala što nam pružite priliku da raspravimo sa e, zastupnicima Europskog komenta o onome što Europska unija može postići kako bismo se borili protiv ove pošasti koje sada hara bliskom istokom. Kao što ste rekli, nedavna nedjela koja su ovaj vikend počinjena, od strane tih barbara pokazuju koliko je bitno mobilizirati međunarodnu zajednicu kako bismo pokušali ograničiti tu pošast. E, ograničiti to znači prije svega spriječiti ih i to vojnim putem, spriječiti ih od daljnje ekspanzije i od uzimanja taoca, zato što su to ljudi koji već sada kontroliraju otprilike jednu trećinu površine Iraka i jednu četvrtinu površine Sirije i e, stoga je bitno kao prvo učiniti sve kako bi se spriječilo njihov daljnji napredak. Naravno to zahtjeva vojnu intervenciju. To je cilj e, formiranja ove koalicije koju su sklopili Amerikanci, ali koji, kao što znate, obuhvaća nekih 60 zemalja. To je koalicija koja sada već nekoliko tjedina e, obavlja bombardiranje e, nad lokacijama islamske države na području Iraka i Sirije i tijekom e, nekoliko posljednjih tjedana su uspjeli blokirati napredak i čak na nekim područjima uspjeli e, izvršiti nazadovanje te terorističke skupine. I prvi rezultat dakle, ove međunarodne koalicije je dosta pozitivan. Važno je reći, a mnogi od vas su to već spomenuli, da ta koalicija da to ne smije biti e, koalicija e, koja se smatra kao koalicija zapadnjačkih država pod bosom Amerikanaca, nego koalicija i zapadnih i istočnjačkih država gdje naravno zapadnjačke države vrše najviši pritisak islamska država bi mogla sada iskoristiti ideju da se ovdje radi o novom e, križarskom ratu. Dakle, potrebno je uvijek naglasiti da se radi o koaliciji arapskih zemalja i šire rečeno muslimanskih zemalja s kojim se želi spriječiti e, širenje tih e, barbarskih skupina, a da tu zapadnjačke zemlje im pružaju podršku. Naravno, e, bez prisustva Amerikanaca e, bilo bi iluzorno misliti da ih se može spriječiti, ali eto, ovi prvi rezultati su dosta pozitivni i dosta običavajući. To rekavši, e, moram reći da svi vojni stručnjaci, to ja nisam, kažu da kako bi ih se doista blokirali da neće biti dovoljni samo zračni napadi, da će se morati isto tako i mobilizirati vojne trupe na terenu, na kopnu iračka vojska, rekonstruirana iračka vojska bi to mogla biti za Irak, a u Siriji zapravo za sad nemamo takvu vojsku. Iračka vojska sada trenutno uz podršku drugih zemalja pokušava e, paravojne snage i brigade koje je e, bivši predsjednik e, Al-Maliki ustanovio e, pretvoriti u iračku vojsku. Naravno, bit će potrebno nekoliko tjedana dok e, se stvori prava iračka vojska koja će moći napredovati i koja će moći uništiti e, islamsku državu. Vojna intervencija je stoga e, u potpunosti potrebna, ali naravno nije jedina mjera. Tu nam je potreban i politički aspekt, e, sigurnosni aspekt, aspekt borbe protiv terorizma, ali su tako i aspekt razvoja, kako socijalnog, tako i gospodarskog. U borbi protiv isila, mi zapravo pokušavamo u EU postići strategiju prije svega protiv stranih boraca. Prije svega onih koji odlaze u Siriju ili u Irak iz naših država kako bi se pridružili snagama ISIL-a. Zato je bitno usko surađivati sa Turskom jer ti strani borci prelaze kroz Tursku kada odlaze u Irak ili u Siriju i već imamo niz aktivnosti koje trenutno razvijamo sa turskim vlastima kako bismo spriječili pristizanje stranih e, boraca koji tamo dolaze iz država članica Europske unije. Također treba pojačati suradnju kada se radi o mjerama protiv terorizma i o mjerama nadzora granica. Kada se radi o nadzoru granica, Europska unija se tu suglasila sa turskim službama kako bi mogla prije svega na regionalnim zračnim lukama u Turskoj e, reagirati kako bi na neki način podigli zid između Turske s jedne strane i Sirije i Iraka s druge strane. To su neke od aktivnosti koje trenutno razvijamo, ali naravno od je važnosti da se borimo protiv samih korijena koji su dopustili sam razvoj islamske države, a za to je potrebno pokrenuti određene aktivnosti u Iraku ili u Siriji. U Iraku mogu to vrlo kratko reći, radi se o tome da treba e, Alabadija, novog predsjednika vlade, uvjeriti da je potreban potrebna konkluzivna politika koja će ujediniti i sunitske skupine i kurske skupine koja će zatim učiniti da raspodjela bogatstva te države, da od toga imaju koristi sve skupine i kurdske, kurdska manjina i e, manjina, jer kao što znamo velik dio sunnitske manjine se pridružio islamskoj državi zbog e, sektorske e, politike koju je vršio Al-Maliki, gdje se pokušalo vršiti pritisak na sunitsku manjinu. To je dovelo do jaza između šita i sunita i učinilo je to da je dio sunita prešao u redove Isila. Sada treba učiniti sve kako bi novi e, predsjednik vlade ujedinio sunitsku manjinu e, kada se radi o e, vlasti, a isto tako i pokrenuti dijalog sa predstavnicima Kurdistana, e, odnos koji je gospodin Amaliki zapostavio. Kao što znate, radi se o problemima pitanja prijenosa federalnog e, proračuna e, u Kurdistan, radi se su tako i o zakonu o energentima, to je pregovor koji traje već godinama, koji nikad nije dovršena. Isto tako radi se i o pregovorima o takozvanim upitnim teritorijima oko oko, e, dakle, između Kurdistana i federalne vlade. Novi predsjednik vlade sada mora pokazati svu svoju volju kako bi se na frontalan način suočio s tim problemima kako bi kurdske, sunitske i šiitske skupine unutar Iraka živjeli mirno. Ako to ne uspije, onda postoji određena vjerojatnost da za par godina više neće biti Iračke države, jer kao što znate, Iračka država je već sada blizu raskola i potrebno je samo još malo kako bi došlo do stvarnog e, raspada te države sa nadamno posljedicama koje si možete zamisliti. Ono što pokušavamo napraviti s Irakom jest pomoći im u njihovoj političkoj, u njihovoj političkoj gospodarskoj tranziciji u obliku dogovora o suradnji koji smo prije dvije godine s njima sklopili. Unutar tog dogovora želimo razviti dijalog, želimo napraviti izmjenu naših iskustava kada se radi o zaštiti ljudskih prava, o dobrom upravljanju, o vladavini prava. Želimo isto tako imati plodonosan dijalog kada se radi o e, gospodarskim odnosima, odnosima na području ulaganja, a na području energenata želimo isto tako pokrenuti suradnju i kontinuirani dijalog sa iračkim vlastima. To je ukratko ono što pokušavamo postići sa iračkim vlastima, također ih pokušavamo uvjeriti u to da e, budu aktivniji kada se radi o prihvatu izbjeglica ili prognanika. Kao što znate imamo više od 1,5 milijuna e, prognanika i sirijskih izbjeglica na području Iraka i nažalost e, vlasti u Bagdadu trenutno nisu se previše posvetili sudbini tih nesrednih osoba za razliku od e, kurskog dijela te države koja se e, dosta mobilizirala po tom pitanju. Iračkoj dakle strani moramo reći da e, se moraju pobrinuti o izbjeglicama i o prognanicama na vlastnom teritoriju, da moraju surađivati sa Ujedinim narodima kako bi uspjeli provesti te ljude kroz sljedeću zimu. Kada se radi o Siriji, tu je situacija malo složenija jer i dalje smatramo da Asadov režim ne može biti partner za Europsku uniju. Što nam ostaje? Ostaje nam takozvana umjerena oporba. Njima trebamo pomoći kako bi se oni politički konsolidirali, a moramo im isto tako i pomoći kako bi vojno gledano bili jači. Ali kao što znate, i mislim da neću nanijeti štetu ako to kažem. Naime, ta umjerena oporba je dosta slaba, oni su podijeljeni, vrlo im je teško ostvariti političko jedinstvo i njihov e, zapovjedni lanac e, nije dobro razvijen. Dakle, trebamo pružati podršku toj umjerenoj oporbi, ali ne bismo trebali imati iluzije i trebali bismo dakle tražiti neke druge, neka druga rješenja. Stefan de Mistura predstavlja je pa već predstavio nekoliko rješenja. Kao što znate, gospodine predsjedavajući, on je pokušao uvjeriti predstavnika Asudovog režima da eh, oko grada Lepa eh, se napravi jedna lokalna zona prekida vatre kako bi se malo pomoglo lokalnim građanima koji sad tri pol godine već pate od ovog građanskog rata, ali isto tako bi to možda moglo dovesti do daljnjih e, sveobuhvatnih rješenja. Trebamo vidjeti koje sve uvjete trebamo zadovoljiti kako bismo mogli pokrenuti e, politički konsenzus nakon e, što su propali pregovori Ženeva 2 prije godinu dana. Ja kao birokrat ne mogu sam izneti rješenje, ali postavlja se pitanje hoćemo li sada i dalje inzistirati na ovim preduvjetima, kao na primjer o tome da se Asad povuče. Ne bi li možda bilo bolje da se pokušava okupiti sve strane, e, prije svega i one koji su do sada podržavali Asada, dakle Iran i Rusiju. To su pitanja koja bismo si po mom mišljenju trebali postaviti, o kojima bismo trebali politički raspravljati jer bez ponovnog pokretanja e, političkih pregovora za posljednje mira teško je zamislivo da će se u idućih nekoliko godina uspjeti zaustaviti e, ovo krvoproliče koje se sad provodi već e, tri godine na području Sirije. To je dakle ono što sam htio reći o Siriji, a naravno ne smijemo zaboraviti niti susjedne države, prije svega Jordan i Lebanon, koji su iznimno oslabljeni zbog eh, utjecaja iz Sirije. Kao što znate u Liban, imamo više od milijun sirijskih izbjeglica, imamo i veliku političku krizu u toj državi. Mi im pokušavamo eh, pružati humanitarnu pomoć, eh, ali isto tako im pokušavamo pomoći pri davanju osnovnih usluga, na primjer na području zdravstvene skrbi. Evo u 15 minuta ovako mogu sažeto prikazati e, trenutno stanje stvari. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Najpša hvala gospodine Mangareli na ovom uvodnom govoru. Sada predajem riječ gospođi Mišel Mari iz redova Europskih pučana. Izvolite. Najpša hvala predsjedniče. Želim bih postaviti pitanje gospodinu Mangareliju i da nam iznese svoju ocjenu o prividnim, e, očitim ili skrivenim e, stavovima Irana o Iraku i Siriji i drugim e, zemljama iz Arabskog zaljeva. Najviše hvala, sada predajem riječ Richardu Hawitu. Richard, izvoli. Hvala lijepa, hvala gospodine Mingarelli što ste danas ovdje s nama. Moje prvo pitanje e, Saslušao sam pažljivo vašu analizu, mislim da se mnogi od nas slažu s vama, ali želim da malo e, konkretnije nešto kažete o ulozi Europske unije. Koja je naša uloga u toj koaliciji? Mislim da bismo trebali znati da ne samo da kažemo da podupiremo, nego da doista damo potporu, pa vas molim da nam to konkretnije objasnite. Dakle, e, također o ulozi zemalja članica u vezi sa e, pomoći koju dajemo, ako je jedno od pitanja, kao što ste rekli, učinkovitost snaga na terenu, onda je bitno da da znamo koja je uloga Europske unije u pomoći tim snagama na terenu. Kao treće govorili ste o sporazumu između vlade u Bagdadu i vlasti u Erbilu u vezi sa prihodima od nafte. Prije nekoliko tjedana Mnogo se govorilo o separatističkom pokretu Kurdistanu i sjevernom dijelu Iraka. Pitam se da li e, su najave tog sporazuma o podjeli prihoda od nafte značajem za budućnost, e, odnosno za federalističku budućnost države Iraka. Zanima me vaša analiza o tome. I na kraju mnogo se govori u Europi i u ovom domu o ulozi Turske i o tome koliko je e, Turska daleko, odnosno da li doista surađuje s nama u borbi protiv ISIS-a. Govorili ste o e, pitanju stranih e, boraca. molim vas da i tu budete malo konkretni i da nam kažete u kojoj mjeri Turska igra jednu E, e, uvjerljivu ulogu. E, govori se također i o o suradnji sa Asadom kao nužnom zlu po mom mišljenju i mišljenju mog kluba zastupnika Asad je zapravo ratni zločinac potencijalno barem ali ima ljudi koji su drugčijih mišljenja pa mislim da bi bilo važno da nam e, vi iznesete svoja stajališta u vezi s tim i u vezi sa suradnjom sa Asadom kako bismo mogli i mi e, informiranije donositi svoje stajališta. Hvala lijepa gospodine Hovita, sada riječ dajem gospodinu makeru Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, hvala gospodine Magarelli. 15 minuta je vrlo kratko za ovako jedno kompleksno pitanje i konfliktno područje o kojem ovdje riječ. Što duže ovaj konflikt traje, to više nalikuje e, zapravo e, jednom e, osinjaku. Jedna sveobuhvatna strategija sigurna je dobrodošla i to što prije to bolje. Zračni napadi E, ciljaju uglavnom na ciljeve iz IS-a i to na području e, slobodne sirijske armije, moli isto tako da se isto tako napadnu i dakle one točke na kome se nalaze Asadovi vojnici. Nitko ne zna u ovom trenutku zapravo kaže se da se e, pronađite partnere i saveznike unutar Sirije. Mislim da to zaista jest poteškoća u ovom trenutku jer nitko ne zna koliko zapravo ovih sirijskih pobunjenika uopće je aktivnih, u kojoj situaciji se nalaze ova grupacija, da li su protiv protivnici Asadovog režima ili su protiv IS-a, da li ih možemo uopće smatrati umjerenima, a možda i sami čine ratne zločine, to nitko ne zna u ovom trenutku, imam čitav niz pitanja. Što se Kurda tiče, e, mi smo prije nekoliko dana ili tjedana čuli smo njihovu stranu, oni nas mole za pojačanje, za oružje, naravno to je vroškakljivo. S obzirom na e, odnos prema Turskoj, što mislite vezano uz ovaj kompleks pitanja. Zatim, što se tiče samog pitanja e, suzbijanja, odnosno bolje rečeno, koaliciji sa Asadovim e, e, vlašću, jer e, Rusija koja bi mogla odigrati ulogu, no koju ulogu bi Rusija mogla odigrati ili druge sile koje mogu na neki način pronaći rješenje za ovaj konflikt, da li se tu aktivno raspravljaju ta rješenja, kako procjenjujete rizik da se konflikt e, se prebaci i u Kairo, odnosno na ostatak Egipta. Isto tako, što poduzimamo na području financiranja, odnosno protiv financiranja IS-a, ISIS-a, islamske države, jer pozicije su mogli samo zadržati upravo zbog toga što su financijska sredstva i dotok financijskih sredstava osigurani i što na ilegalnom tržištu nafte djeluju. Što se tu može poduzeti kako bi se financijski izvori prekinuli ove organizacije? Hvala. Hvala lijepa, gospodine Demesmaker. Sada riječ ima gospođa Nejc. E, želio bih zamoliti kolege, imamo 34-35 minuta ukupno još na spolaganju, pa vas molim da ograničite svoje govore na 3 minute. Hvala. Hvala predsjedniče. Najprije bih e, želio zahvaliti gospodinu Mingareliju na izlaganju koje nam je e, iznio. Želim ga pitati što misli o analizi nekih iranskih oporbenjaka koji tvrde da je danas Asadov režim u potpunosti prepušten Irancima i da bez iranskog utjecaja i novca i e, jedinica i zapovjednog e, lanca iz Irana da njegov režim uopće ne bi ni postojao i ti oporbenjaci dodaju toj hipotezi još jednu dosta zlokobnu tezu da bi moglo, barem oni to tako misle, da bi se moglo ispostaviti da neki zapadnjaci nisu nenaklonjeni toj situaciji, jer e, govoreći si da ukoliko će Iranci sradati u Siriji, da to nije ni, loše. Ja to mislim da je jako cinično i ne vjerujem u to, no kako vi mislite e, koliki je stvarni e, ili umišljeni utjecaj Irana na Asadov režim i dakle kakva je situacija u Siriji spram Hezbolaha u Libanonu i isto tako u Siriji. Hvala. Merci beaucoup, Hvala vam, gospođo Neitz. Sada Barbara Lohbiler iz Redova zelenih ima Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine Mingarelli na vašem izvješću U... E, Dakle, klub zastupnika zelenih, e, mi smo vidjeli predstavnike e, sirijskih građanskih društava i u njihovom e, viđenju EU strategije protiv IS-a zapravo je usmjerena protiv IS-a u Iraku, a komunikacija prema van je takva. Međutim, premalo se govori o zločinima u Siriji, odnosno premalo se komunicira odnosno isto tako i o zločinima Asadovog režima. Podastili su argumente koji su nedvosmisleni. Moje pitanje je kako možete biti sigurni da umjerene snage civilnog društva u Siriji, kako se može saslušati e, ovo civilno društvo i kako je to povezano sa EU strategijom. Hvala vam. Frau äh, and now I would just like to give the floor to Madame Anna Riječ ima gospođa Ana Gomez. Hvala lijepa e, gospodine Mingarelli. Najprije moram reći koliko je žalosno što smo suočeni sa ovom situacijom, a zemlje članice e, nisu u stanju zapravo organizirati e, pravu eh, misiju i zapravo eh, surađivati sa našim partnerima, Amerikancima i drugima. Mislim da je to doista pokazatelj eh, gdje smo mi u Europi i naše vlade bi se trebale sramiti. Mene je sram. Htjela sam vas pitati kako bismo poduprli akcije gospodina Misture mi imamo mi imamo sada više ljudi nego što smo imali prije dvije godine kada sam bila u Siriji na granici i imali smo samo dva čovjeka u jednom e, sustavu gdje su se oni smjenjivali što je totalno e, bjedno i žalosno u svakom smislu te riječi i političkom i svakom drugom smislu. Nadalje, što se tiče Iraka, ja podržavam sve što ste rekli i vaš sveobuhvatni e, pogled. Međutim, ponavljam, naš e, veleposlanik je i dalje ograničen samo na Bagdad i britansko veleposlanstvo e, ne može se kretati okolo po Iraku e, ja znam da vi za to niste krivi ali to je katastrofa ja se nadam da možete prenijeti našem novom Vela veleposlaniku da je apsolutno potrebno da se to promijeni u suprotnu, suprotnom slučaju Europska unija e, neće moći ništa učiniti. E, kolege spominju Iran e, neki <clears throat> misle da bi Iran možda mogao imati zajedničke interese s nama u borbi protiv sunita, salafita i drugih ekstremista. Dakle, da li je bilo kontakata kako bi se ustanovilo da li su moguće neke sinergije i kako bi se spriječilo da Iran e, zapravo e, djeluje kao potpora Asadu. I na kraju, na kraju slon u e, prostoriji je zapravo e, Libija koja je bliža nama i mi vidimo da ISIS već operira u Libiji a, u, a Libija je još jedna užasna greška Europske unije niko se ne usuđuje upreti prstom na to ali e, mi imamo veleposlanika koji radi što je u njegovoj moći i podršku ujedinjenog naroda, ali situacija je užasna. Zanima me koja je tu uloga koju igra Saudijska Arabija, i Egipat i što mi tu radimo jer e, priljev izbjeglica e, će se naravno nastaviti e, i moramo ih spašavati da se ne bi utapali u sredozemnom moru. Hvala lijepo, gospođo Gomez. Gospodin Jurek ima riječ. Hvala predsjedniče. Želim vam postaviti pitanje eh, glede kršćanske zajednice, jer eh, niste ih spomenuli i mi možemo reagirati samo na temelju informacija od medija glede e, groznih stvari koje su rađene kršćanskoj zajednici. Mislim da moramo uzeti u razmatranje pomoć e, toj zajednici jer oni su slabi na terenu i potrebna im je naša solidarnost. Dakle, trebamo vidjeti kakva je situacija, na koji mogući način možemo pobjeći, pomoći za njihovu sigurnost, e, da li treba poslati snage da ih se zaštiti i zato bih želio od vas čuti neke informacije. Hvala. Najpša hvala, uvaženi kolega Jureka. Sada predajem riječ kolegi su Petra se izvoli. Hvala gospodine Mingareli što ste došli i e, izvijestili nas o situaciji. E, vaš odjel e, vjerojatno ne spava već mjesecima i godinama. Imam dva pitanja. Kao prvo, e, jedna zemlja se do sad nije spomenula, a to je Izrael. E, priljev stranih boraca, prljavog novca iz svih vrsta utjecaja iz okolnih zemalja Jordana, Libanona i u izvjesnoj mjeri Egipta. Kako je to promijenilo eh, sigurnosni dijalog između Europske unije i Izraela? Izrael je jedina demokratska zemlja u toj regiji i ima eh, legitimne interese. U kojoj mjeri kako bi vi komentirali dijalog između nas i Izraela što se tiče promjene situacije u regiji. moje drugo pitanje je kako e, zaljevske zemlje imaju vrlo duboke džepove i mogu financirati operacije. U kojoj mjeri smatrate da su te zemlje voljne surađivati sa Europskom unijom što se tiče velikih izazova, osobito humanitarnih izazova. Da li postoje, e, postoji ikakva učinkovita razmjena informacija e, i da li se pokušava zapravo surađivati sa tim zemljama kako bi se poboljšala situacija. Da li vi vidite ikakav politički interes u vezi s tim e, kod e, zemalja u zaljevu. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima gospođa Zebalos. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih e, žela saznati više o humanitarnoj pomoći, da li je bilo promjena, da li je išlo nabolje, kako bi humanitarna pomoć zaista i došla do potrebitih to niste spomenuli. Primjerice da, primjer, da pomoć ide i u države u okruženju. Koje promišljanje imate vezano uz prevenciju kada želimo oslabiti IS, e onda zaista baza regrutacije njihovih boraca mora presušiti. Postoje države iz regije koje hrane, ali i ovdje smo vidjeli kako se djeca ovdje odlaze u Iran, u Siriju, Irak. Dakle, kako možemo spriječiti da mladi ljudi misle da je IS budućnost i da predstavlja budućnost za njih. Potom ste bili istaknuli i opoziciju u Siriju, nacionalnu koaliciju koja je do sada bio partner za razgovore. Da li je to još uvijek tako, da li su oni naši partneri u razgovorima, usprkos problema ili komplikacija koje oni sami imaju. Nakon toga ste istaknuli da u Iraku se stvari pomalo kreću. Mi smo dugo čekali da se to dogodi. Mislite li da Irak može se odupreti ili će se Irak raspasti i, imati tri različite države u toj regiji. Thank Hvala lijepa gospođo Cebalos. Sada bih riječ dao kolegi Kano, Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem eh, gospodinu Gareliju na informacijama koje nam je dao. Želim postaviti pitanje koje ima veze sa Irakom i ISISom. Eh, spomenuli ste da Amerikanci eh, obučavaju iračku vojsku. Osim toga e, postoje informacije da su iračka vojska dobila 25 milijardi vrijedno oružje od e, Amerikanaca, da li je to istina? E, moje drugo pitanje, ako bi se održao referendum o nezavisnosti, kakve bi to posljedice imalo o nezavisnosti Kurdistana, kakve bi to posljedice imalo za Irak? u vezi sa predsjednikom Asadom i Sirijom mislim da je e, problem isis direktno povezan sa Asadom i da je ISIS formiran kao direktna posljedica Asadovih e, postupaka. E, veliki je broj građana Europske unije koji se pridružio ISIS-u. Dakle, kako možemo to spriječiti? Jedan od medija koji oni koriste su društvene mreže koje korake mi poduzimamo kako bismo spriječili da se utječe na mlade ljude pomoću društvenih mreža i kakvu pomoć zapravo dajemo roditeljima jer mnogi roditelji su također zbunjeni, izgubljeni, ne znaju kako se nositi s tim. Da li postoje koordinirani napori u vezi s tim? Hvala. Hvala gospodine Han. Posljednji govornik na mom popisu je gospodin Nart, izvolite. Sirija i Irak im, imaju društva koja su zapravo bila primjer na Bliskom istoku, međutim sad su postali primjer netolerancije. E, postojala, je, postojala je srednja klasa, e, vjerske zajednice su e, živjele u suživotu, međutim sada su očajne. Eh, ako se to tako nastavi, a to vrijedi i za Irak i za Siriju, eh, vi ste govorili o novoj vladi u Iraku i rekli ste nešto što je točno, ta vlada ne čini ništa za izbjeglice. Te izbjeglice su suniti ili kršćani, ali eh, mali broj šijitskih izbjeglica i kako dobiva pomoć. Dakle, nova vlada je jednaka u to, po tome kao i prethodna Malikijeva vlada. Što Evropska unija čini kako bi ukazala na to da se ta nova vlada ponaša ne kao iračka vlada nego kao Šijitska vlada. E, Sirija. U Siriji smo dopustili da nade e, vrlo razjedinjene opozicije su e, uništene. Oni su sada zapravo pred e, ništavilom. To je jedan, Asadov režim je neprihvatljivi kriminalan, međutim koja je tu prava alternativa? Asadu, dakle ne ovi islamistički fundamentalisti, nego koja je prava alternativa Asadu. Iran, e, sviđalo nam se to ili ne, Iran je sila i moramo sa Iranom računati, a također moramo računati sa Turskom. Moje pitanje je kako se ponašati prema Turskoj koje sporazume, odnosno koje koji, e, koja vrsta sporazuma sa Turskom je moguća. Znam da je situacija vrlo e, kontradiktorna jer Iran e, podupire Asadov režim, ali usprkos tome Iran je faktor koji ne smijemo zaboraviti. Što ćemo učiniti s tim zemljama? Hvala lijepa gospodine Nart. E, nemamo više zastupnika koji su tražili riječ. Sada riječ dajem gospodinu Mingereliju koji će pokušati odgovoriti na pitanja. Imate 15-20 minuta, dakle možete e, udobno odgovoriti na pitanja. Hvala predsjedniče, hvala svim zastupnicima na ovim jako zanimljivim pitanjima. Gospođa Mari pitala je koji je stav Irana i zajedskih država u ovom glede ovog pitanja. Što se samog Irana tiče, stvari su relativno jasne. U Siriji bezrezervno pružaju podršku Asadu u njegovom režimu i da odgovorim istovremeno i drugim zastupnicima, neupitno je da bez podrške Irana Asad ne bi bio na vlasti u Damasu. To je apsolutno sigurna stvar. To je od ključnog značaja osobito u zapovjednom vojnom lancu i zapovjedni lanac prema vojnim stručnjacima koji je zastupljen u Damasku. Danas u velikoj većini predstavljaju čuvari revolucije. Dakle, jasno je da bez podrške Irana i donekle bez podrške Hezbolaha odnos snaga bi bio krajnje drugačiji sada u Siriji. Dakle, dobro su izabrali svoju stranu, odnosno bolje rečeno jasno su odabrali svoju stranu. Kada je riječ o zaljevskim državama u Siriji stvari malo manje jasne. Jer e, danas e, ISIS i drugi e, islamistički pokreti front Al-Nusras, to što oni postoje, to znači da su, bili, da su dobivali pomoć izvana. A otkud dolazi ta pomoć? Dosta je vjerojatno da dio pomoći dolazi sa Bliskog istoka. To je dosta vjerojatno. Ne mora znači da se radi o e, vlastima, o državama, već je moguće da određene zaklade, takzvani charities i privatni, privatna sredstva da su dakle poslala i stavila na raspolaganje oružje i novce e, islamičkoj državi i fronti nusra to je jako moguće. Danas e, zaljevske države se osjećaju jako ugroženima od tog sunnitskog ekstremizma jer su svjesne da su i one mete tog daješa islamske države i zato se pridružili međunarodnoj koaliciji kako bi suzdržali i konačno uništili islamsku državu. Dakle, postoji ta oporba u zavijskim državama. Jasno je da su neki stavili na raspolaganje i, oružje, a da nisu e, jako obazrivi bili glede onih koji će koriste novce. Danas im je u konačnosti jasno da je daješ prava prijetnja i za njih i stoga surađuju s međunarodnom zajednicom unutar te koalicije kako bi se pokušalo uništiti islamsku državu. Koja je uloga unije u koaliciji, to je pitao gospodin Hewitt. Pa tu je uloga same unije i e, država članica. Što se tiče država članica, ima osam država članica koje bilo sudjeluju u napadima ili stavljaju na raspolaganje vojnu opremu, osam njih. Što se same unije tiče, ono što mi možemo napraviti jeste politički pružiti podršku kako bi se konsolidirala, ojačala koalicija. Na koji način? Tako što ćemo ići u e, zemlje susjedstva e, Iraka i Sirije, u arapske države, u Tursku i objašnjavati do koje mjere je borba koalicije isto tako i njihova borba i da je u njihovom interesu da sudjeluju u njoj, da budu solidarni s tom koalicijom, u suprotnom e, bi e, eks Panzija, širenje islamske države i skupine poput e, Fronte al-Nusra mogle e, njih dovesti u pitanje u ne tako dalekoj budućnosti. Eto, na taj način možemo rezimirati sažeti ulogu Unije. Naša uloga je političke prirode i cilj nam je ojačati koaliciju diplomatskim naporima pokazati da su dakle, svi članovi koalicije kompaktni i solidarni i isto tako i za, same države članice mogu djelovati na druge načine. Što se tiče sporazuma između Erbila i Bagdada, da li to znači da je sudbina Iraka riješena naredni niz godina i da više uopće nije dovedeno u pitanje integritete države. Ne, uopće. Svi mi znamo da je Kurdima jasan konačni cilj eh, stvaranje neovisne države. No naša uloga jest, ako se ne varam, jest da i za sad podsjećamo da Irak mora biti ujedinjen, da učinimo sve što možemo napraviti, da očuvamo njegovu, njegovu suverenost, suverenitet, integritet, teritorijalnu neovisnost, a isto tako kurdima objasni da mogu uživati veliku autonomiju unutar Iraka i tako e, koriste i e, dakle da bi takva situacija bila u korist i kurda i drugih zajednica. Naravno, sigurno ne mislim da će to e, zajamčiti da će Kurdistan ostati u sastavu Iraka u narednih 20 godina, no u svakom slučaju kratkoročno i srednjoročno to je ona bitka za koju se moramo boriti. Što se uloge Turske tiče, ta uloga je bila dvosmislena dosta dugo, no razvija se. Sjećamo se da prije dvije, tri godine da su Turci puštali preko granice e, strane e, borce, onda su uvidjeli da su islamistički borci prijetnje za nas, tako da surađuju danas e, i s nama i s drugima kako bi se bolje upravljalo svojim njihovim radnicama i kako bi se spriječio dakle, protok e, stranih e, ratnih boraca. Dakle, Turci danas surađuju i s nama i s nekim drugima kako bi se stalo u kraj izvorima financija islamske države e, napose posredstvom borbe protuzakonite prodaje naftnih, nafte. Dakle, uloga Turske se razvila i to u pozitivnom smjeru, to je nedvojbeno. Gospodin Demesmeker kaže da treba pomoći Kurde. Da, pravo ste, treba im pomoći u Iraku kao prvo, jer danas e, Kurdi u Iraku e, udomljuju veliku većinu raseljenih i izbjeglih e, osoba i oni to jako dobro i široko rade. Prije neki dan sam bio u Erbilu i vidio sam da e, se sva moguća pomoć tamo skuplja kako bi im se tim nesrećnicima omogućilo dakle, da se suoče s tom katastrofom i isto tako treba i sirijskim kurdima pomoć jer znate da bez njih e, nesretnici u Kobaneu da bi e, doživjeli jako ružne trenutke. Tako da nam je u interesu da pomažemo kurde i u Siriji kada su izloženi prijetnji, e, kada, im se, kada se prijeti masakrom. Kada je riječ o situaciji Kurda u Turskoj, znate da je situacija malo kompliciranija jer je PKK još uvijek na popisu terorističkih organizacija pokreta, no ipak smo podržali dijalog koji je e, Erdoganova vlada pokrenula nedavno s Kurdima i naša je želja dakle, da taj sukob između vlade iz Ankare i Kurda da se riješi e, dijalogom u Turskoj. Gospođo Najc, ja sam odgovorio, na vaše pitanje, dakle ja sad ovrežim u potpunosti prepušteni rancima. Uvjeren sam i isto tako ljudi koji se puno bolje razumiju tu situaciju od mene će vam to potvrditi, dakle bez potpore Irana, a sad tu ne bi bio danas, tu nema nikakve dvojbe. Iz tog razloga sam vam e, i rekao da bismo se morali upitati na, u određenom trenutku na koji ćemo način e, uključiti Iran e, u tu raspravu za političke pregovore. Znam da to nije na dnevnom redu, da je sada e, rasprava o nuklearnom pitanju e, zaokupilo veliku većinu našeg e, razgovora s Iranom, ali trebamo vidjeti koju ulogu će u budućnosti u globalnoj politici imati E, Iranci, a što se tiče Rusa, dakle preskačem e, sve e, probleme koje možemo imati s Rusima glede Ukrajine, ali moramo znati isto tako da su i Rusi važni igrači i u Siriji, ukoliko sutra želimo pokrenuti politički proces i želimo da on uspije, e pa u tom slučaju i Rusi moraju biti za tim stolom i biti dakle uključeni u to globalno rješenje. Gospodin Lokbiler pita na koji način možemo uključiti i e, civilno društvo u izradu naše e, strategije. Pa mi smo u stalnom kontaktu i sa civilnim društvom i umjerenom oporbom u Siriji. Naravno, to nije možda dovoljno, uvijek se može bolje napraviti, ali budite uvjereni da e, da mi nastojimo da umjerna oporba i građansko društvo budu u potpunosti uključeni u e, tu izradu strategije i da e, budu, da dobiju e, su moguću pomoć koja humanitarnu i nehumanitarnu pomoć koju Evropska unija stavlja na raspolaganje stanovništvu. Gospođa Gomes je postala dosta neprijatna pitanja na koja ne znam što odgovoriti. Veleposlanstvo Evropske unije je još uvijek u britanskom logoru u Iraku, u kampu. Da, tome je tako. Da li postoje druga rješenja? Vjerojatno i nadam se da će to biti proučeno u bliskoj budućnosti da vidimo koje su mogućnosti na raspolaganju službi za vanjsko djelovanje, ali to su političke odluke kao što znate. Da li treba imati nekog u Erbilu? Pa bilo bi korisno, to je sigurno. Trenutno imamo redovite posjete kolega iz da koji idu u Erbil, ali nije isključeno da kroz određeno vrijeme naše političke vlasti ocjene da bi bilo važno imati nekoga e, kao stalnog predstavnika u Erbilu, jer mi tamo imamo važne sugovornike i kao što rekoh, e, trebamo im pomoći da e, se bave humanitarnim zadacima. Dakle, imamo već nekoga iz branše Eko koji u Erbilu stalno, ali bismo trebali imati neko još više osoblja, dakle moramo imati politički dijalog sa kurskim vlastnicima, vlastima, a što se Libije tiče, ha što da vam kažem, da, situacija je grozna. Ne mislim da postoji izravna veza između Iraka i Sirije, ono što se tamo dešava i, i ono što se dešava u Libiji, iako je rečeno da na istoku Libije postoje određene e, čelije islamske države, ali to je opet problem neke druge prirode, barem se meni tako čini. Gospodin Jurek je upravo kada kaže da se trebam pozabaviti kršćanskim zajednicama. Istina je da e, je sudbina manjina e, teška, bilo da se radi o kršćanima ili jezidima, dakle moramo paziti na to, a istovremeno moramo izbjeći da damo e, dojem sunitima da kada je deset, desetak ili deset kršćana izloženo maltretiranjima da to izaziva naše gnušanje, a kada je tisuću sunita masakrirano da imamo samo umjerene reakcije. Ne, ne želim reći da vi to tako tvrdite, ali samo vam kažem da moramo da više truda uložiti da, da pazimo na sudbinu manjina i u svakom slučaju bi njihov nestanak iz tog podneblja predstavljao jaku, jaku tragediju. Dakle, naravno, trebamo paziti kako je njihova sudbina i u svakom slučaju činimo sve što je našoj moći kako bismo im pomogli. Razgovaramo, na primjer, s vlastima iz Erbila u Kurdistanu o sudbini jezidija i kršćana oko planine Sinđar, gdje je došlo do masakra koje je provela islamska država. Gospodin Ostrevićius pita da li je sve ovo imalo utjecaja na naš dijalog o sigurnosnim pitanjima s Izraelom. Pa kada imamo e, politički i sigurnosni dijalog s Izraelom i razgovaramo o situaciji u regiji i e, razmjenjujemo svoja mišljenja, stavove o svemu onome što se dešava u tim zemljama. Dakle, neupitno je da ti događaji su pri vrhu dnevnog reda kada razgovaramo s izraelskim partnerima. Na koji način e, države u zaljevu surađuju sa Europskom unijom. Pa imamo suradnju s državama zaljeva e, glede borbe protiv proti terorizma. Isto tako surađujemo kada je riječ o financiranju, pitanju financiranja terorističkih pokreta i sunitskih ekstremističkih e, pokreta i općeniti govoreći pitamo koje je njihovo mišljenje kako na najbolji način e, E, se baviti prevencijom radikalizacije, jer oni se ipak malo bolje od nas razumiju to iz e, raznih razloga e, o kojima ne trebamo gubiti vrijeme koji su očiti. Gospodin Sebaljos, gospodin pita da li uspjevamo lako poslati humanitarnu pomoć. Odgovor je ne. Pristup humanitarnoj pomoći nije lak, istovremeno i zbog onoga što se zove cross line i cross border i mi se nastojimo usloniti eh, na eh, vijeće sigurnosti da pomognemo dakle eh, u slanju humanitarne pomoći u Siriju i to je jedan od e, pregovora koje vodi Stefan de Mistura sa vlastima iz Damaska. No u svakom slučaju istina je da postoje prepreke s ove, sa svih strana, osobito od strane e, režima iz Damaska glede slanja humanitarne pomoći. Također ste s pravom spomenuli da borba protiv islamske države ima ideološku komponentu Naime, ukoliko želimo spriječiti mlade iz naših e, država da se priključe tim tom barbarskom pokretu, onda trebamo voditi ideološku borbu da objasnimo tko su i kakvi su ti ljudi da nemaju bog zna što e, zajedničkog s islamom i da njihove e, ciljeve ne može ni u kom načinu nitko opravdati. Dakle, tu imamo bitku pred sobom i Europska unija ju je započela, naš koordinator za borbu protiv terorizma Žil Kerkov već dugi broj mjeseci radi dosta zanimljiv posao zajedno sa službama naših država članica, isto tako i u suradnji s partnerima e, država iz regije i mislim da je to jedna oblast u kojoj moramo učiniti više napora da se borimo kako bismo pojačali nadzor granica, naravno isto tako e, se moramo postarati da e, bolje i lakše identificiramo ono što privlači mlade koji odlaze u te zemlje. Isto tako voditi borbu e, na nivou ideja, isto tako idući preko društvenih mreža, kako bismo smanjili privlačnost tih ekstremističkih pokreta koji privlače malo izgubljenu mladež. Što se tiče budućnosti Iraka, ja nemam kristalnu kuglu i ne znam kakav će, kakva će biti budućnost Iraka. U svakom slučaju kratkoročno moramo sve učiniti kako bismo ga održali jedinstvenim, cjelovitim, kako ne bismo dodali još e, više problema u taj regionalni kaos koji vlada. Gospodin Kahn pita zašto Sjedinje američke države koje su već obučile trošeći milijune i stotne milijune dolara koje su obučile dakle iračku vojsku e, tvrdi da bi oni bili uspješni ovaj put. Pa ono što se desilo u Iraku je da je zadnjih 5-6 godina premijer eh, Malići, Maliki pretvorio vojsku u šiitsku miliciju. Dakle, suniti su izazvani time napustili redove vojnih snaga i to objašnjava uveliko što se desilo oko Mosula kada islamska država ušla u Mosul i zauzela veliki dio cijele regije i to objašnjava što se dogodilo sa iračkom snagom oko Alambara, oko Faludže i Agadira. Dakle, mislim da ono što su Amerikanci napravili prije desetak dana nije bilo vjerojatno nepotrebno, ali je sav taj napor uništen velikim dijelom tom sektaškom politikom koji je vodio predsjednik vlade Maliki. Dakle, trebamo se nadati da će obučavanje e, vojnih snaga od strane Amerikanaca i drugih e, biti vođeno uz inkluzivniju, sveobuhvatniju politiku e, koju će voditi iračka vlada, no nemam nikakvih jamstava s tim u vezi. Što nam je činiti glede Turske? Pita netko. Pa naravno trebamo pojačati dijalog s Turskom i pokazati im da imamo veliki broj zajedničkih interesa u svemu tome. Evo, jedan od njih jeste da e, uništimo što prije mogući islamsku državu koja predstavlja za njih veliku prijetnju za Tursku, a isto tako trebamo surađivati s Turskom kako bismo E, favorizirali u Siriji tranziciju koja će nas e, dovesti do stvaranja vlade koja će odgovoriti na legitimne zahtjeve sirijskog naroda i koja će e, pružiti određenu stabilnost u tom izravnom susjedu Turske. Što se tiče Iraka, pa i Turcima je interes u interesu cjelovit Irak ako se ne varam, i koji e, će imati sve jaču demokraciju i državu prava. Eto, predsjedniče, to je pokušaj odgovora na većinu pitanja. Najviše hvala gospodine Mangareli, mislim doista da ste nastojali napraviti, pružiti doista sveobuhvatne odgovore. Možda bi bilo korisno za nas da dobijemo određene informacije glede ratifikacije sporazuma o partnerstvu i pridruživanju između Europske unije i Iraka, jer znamo da je e, Europska unija nešto napravo što toga tiče, ali kakva je situacija s tim u vezi e, na terenu u regiji? Da, e, ima određen broj država članica, nemam reći tko točno, koji još nisu ratificirale sporazum o suradnji. Mislim da ih je između 5 i 10, dakle onih koji nisu ratificirali taj sporazum, mi ih redovito to podsjećamo, to ćemo nastaviti isto tako i činiti, jer je nemoguće u potpunosti provesti taj sporazum baš zbog toga što nedostaju ratifikacije od strane Europske unije, a iračka vlast je to već prije dosta vremena učinila. U redu. Prije nego što nam se pridruži gospodin Vimon, Vezano uz eh, raspravu unutar vijeća želim naglasiti da imamo sada niz eh, diskursa koju čujemo od strane Europske službe za vanjsko djelovanje kada se radi o medijskoj borbi koju IS provodi, jer ako pogledamo medijsku stranu vidimo da su oni dosta aktivni. Nažalost, bili su uspješni kada se radi o stanim borcima unutar eh, pojedinih država članica Europske unije i mislim da stoga naša strategija treba biti jaka, zajednička kako bismo se oduprijeli tom trendu koji smo mogli zabilježiti u proteklih nekoliko mjeseci. Zahvaljujem vam gospodin na vašem eh, izvješću i vidimo se sljedeći put kada se radi o raznim temama koje vi pokrivate unutar Europske službe za vanjsko djelovanje. Doviđenja. Uh, uh, kolege, moramo biti malo strpljivi, pričekati kojih 5-6 minuta dok nam se ne priduži gospodin Pijad kako bi nam predočio rasprave unutar vijeća za vanjske poslove, tako da možemo imati sada stanku od 5-6 minuta. Hvala. Uh, U redu, drage kolege, htio bih da nastavimo ovaj današnji sastanak. Dio vezan uz uh, sastanak vijeća za vanjske poslove. Želim za dobrodošću gospodinu Pjeru Mimonu. On je izvršni glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje. On se ispričava na kašnjenju, ali kao što vjerojatno i prepostavljate, sastanak vijeća je sastanak je trajalo malo dulje nego predviđeno. Nakon prošlo tjednog ex ante debriefinga od strane gospođe Magherini, imat ćemo sada uobičajeno izvještavanje e, vezano uz današnji sastanak Vijeća za vanjske poslove. Svi ste upoznati sa dnevnim redom tog sastanka. Sutra će se to vijeće baviti prije svega pitanjima obrane, Nećemo o tome raspravljati danas, ali siguran sam da će se pravodobno o tome raspravljati u odboru za vanjske poslove, odboru sede. Za nas bi bilo važno poslušati glavne točke rasprave koje je vijeće održalo na temu Ukrajine, jer smo o tome raspravljali i sa ministrom vanjskih poslova Ukrajine, gospodinom Klemkinom. Isto tako bismo rado čuli eh, najnovija događanja vezano uz blisko mirovni proces, kao i zaključci vezani uz virus ebole, to je za nas prioritet i o tome ćemo raspravljati sljedeći tjedan na plenarnoj sjednici u Strasburu. Koliko svačam, e, održana je rasprava o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon izbora 12. listopada Sada se ustanovljuju nove institucije, novo predsjedništvo, kao i parlamenti na nacionalnom i na nacionalnoj regionalnoj razini. Imamo inicijative dvaju ministara, njemačkog ministara i britanskog ministara s tim u vezi. Htio bih isto tako znati je li se vijeće je li već raspravljalo o pitanjima u jugoistočnoj Europi. Gospodin Kukan prati rasprave u Srbiji zbog eh, humanitarnih razloga je sud otpustio eh, gospodina Šešelja, optuženog za ratne zločince, koji se ponašao na vrlo neprimjeren način e, u Srbiji, koji je pokušao u javni prostor ponovno uvesti cijelu ratnu retoriku i aspiracije vezih uz veliku Srbiju, koji se odnosi na sve susjedne zemlje u toj regiji. Mislim da to zahtjeva osudu ne samo od strane vijeća, nego i sa tako od strane Europskog parlamenta. E, Trebamo osuditi takvu vrstu ponašanja e, kao što je to, kao što smo to vidjeli od privremeno otpuštenog e, osuđenika za ratne zločine gospodina Šešelja, koji ne bi trebao za to iskoristiti svoju e, ponadobivanu slobodu i ta odluka isto samo po sebi je nerazmjerna. Sada bih htio predati riječ gospodinu Vimonu kako bismo zatim započeli s raspravom. Gospodine Vimon, izvolite, predam vam riječ. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Još jednom ispričavam što sam kasnio, ali kao što je već i upravo spomenuto, Vijeće ministara vanjskih poslova je trajalo dulje nego što je to bilo očekivano. Je završilo je prije 10 do 15 minuta. Visoka predstavnica i dalje održava svoju konferenciju za tisak u ovom trenutku. Da brzo pređemo preko raznih ovih točaka na dnevnom redu. Kao što znate, najvažnije pitanje ticalo se Ukrajine i donijela se odluka da će se održati politička rasprava na, ovom, na ovoj sjednici. Kao što znate, visoka predsjednica pokušava ispitati novi način e, kako će se održavati sastanci ovog vijeća ministra vanjskih poslova gdje će svaki mjesec se stavljati poseban naglasak na jedno od pitanja s kojima se treba obračunati ministri vanjskih poslova. Mjesec to, je bila Ukrajina, sljedeći mjesec to bi mogla biti Sirija ili Irak, to ćemo još e, vidjeti u dogledno vrijeme. Dakle, cijeli jutarnji dio sastanka bio je posvećen Ukrajini. Rasprava je zasigurno bez ikakve sumnje bila zanimljiva i na kraju te rasprave je visoka predstavnica pokušala sažeti raspravu putem nekoliko političkih zaključaka. Uspotrečeno ima imamo i zaključke vijeća, vidjet ćete, biti će objavljeni za nekoliko minuta, ali e, ona je iznijela i vlastite osobne zaključke i rekla je da se svi slažu da se u Ukrajini radi o velikoj krizi, da je to je velika europska kriza i da bi stoga Europska unija trebala politički sudjelovati u rješavanju te krize i to možda više nego što je to činila u prošlosti, te da bismo zbog toga trebali iznati neke inicijative i da bismo trebali biti proaktivniji kada se radi o Ukrajini, a isto tako i o Rusiji. Također je naglasila da je važno pozivati se na dokument iz Minska, budući da je to jedini trenutno trenutni dokument eh, koji predstavlja sporazum i da sada treba dati novi elan ovim naporima koji se čine prije svega e, napori veznih uz OSS sa e, tripartitnim e, sastancima koji se održavaju dobiti u Minsku koji pružaju kontinuiranu podršku tim naporima. Također je naglasila situaciju da je već u dokumentu koji smo bili prije toga izložili da se naglasilo da bi napori Europske unije trebali biti usmjereni u dva smjera. Kao prvo, kada se radi o tome kako ponovno ostvariti mir na području istočne Ukrajine, dakle sve što se tiče provedbe protokola iz Minska, kada se radi o prekidu vatre, o crti razgraničenja između dvije strane koju treba poštivati, e, misija praćenja sss a koju trebamo podržati, e, ustanovljenje graničnih nadzora između Rusije i Ukrajine, humanitarna pomoć također i mnogi su naglasili činjenicu da se približavamo zimskom razdoblju i da bismo mogli vidjeti više izbjeglica na području istočne Ukrajine pa i možda na području nekih od naših e, država članica. Da zbog toga trebamo biti pažljivi, trebamo djelovati i po tom pitanju, a zatim na posljedku isto tako to je već nešto što sam naglasio da trebamo pokušati ostvariti dijalog sa Rusijom, da pokušamo vidjeti kako možemo potaknuti Rusiju da poštuje sporazum iz Minskva, bilo da se radi o opremi, o osobama koje su na tom teritoriju, isto tako kako možemo provesti sve različite aspekte protokola iz Minska i e, obveze koje Rusija ima u tom smislu. Zatim, drugo je pitanje bilo kako možemo podržati Ukrajinu na putu ka reformama i tu se ne radi samo o svim onim reformama koje su već spomenute i koje pokriva sporazum o pridraživanju, koji se odnose na domaće reforme, ono što se naziva domaćim reformama uprave, kako dakle uspostaviti vladavinu prava unutar Ukrajine i kako ukrajinskim vlastima pružiti sve ono što im je potrebno kada se radi o izgradnji e, državne vlasti, bilo da se radi o upravi, bilo da se radi o području energetike, području pravosuđa i tako dalje. Mnoge države članice su također spomenule činjenicu da je bilo bitno baviti se i sa cijelim ustavnim procesom koji je započeo prije ljeta i koji je izgubio nešto na zamahu kojeg imao u tom trenutku kada se govori o ustavnom procesu. Tu se radi o svim onim idejama vezanim uz decentralizaciju te zemlje, ideje vezane uz status manjina, rusofone manjine, na primjer, e, reforma ispunog zakona i tako dalje, tako dalje. Mislimo da treba osvajiti napredak po tom pitanju, zato nam nama potrebna nova ukrajinska vlada i sve države članice naglašavaju da trebamo apelirati sada na ukrajinske vlasti da što prije završe sa svojim raspravama o uspostavi nove koalicije, da mogu što prije formirati novu vladu jer je vrijeme bitan faktor e, kad se radi o mnogim od ovih pitanja. Zatim, treći dio rasprave odvijao se o tome da trebamo biti istovremeno otvoreni za dijalog sa Rusijom, usprkos onome što se događa na terenu, a da isto tako postoji e, paralelno i potreba da budemo stro, oštri i da podsjetimo Rusiju da ako ne dođe do nekih poboljšanja na terenu, da ćemo u tom slučaju moći, morati prijeći na nove sankcije. Ono što su danas o tome zaključili ministri vanjskih poslova jest da zatraže vijeće dakle Koreper u idućih dva tjedana prije kraja ovog mjeseca da izrade dodatan popis e, ukrajinskih separatista nakon ovih takozvanih izbora u Donbasu koje, podsjećam vas, smatramo nezakonitima, nelegitimnima, odlučili smo da ćemo danas dodati nova imena na popis individualnih osoba koje trebaju doživjeti sankcije, bilo da se radi o zamrzavanju imovine ili da se radi o neizdavanju vize. Usput još treba spomenuti dva pitanja veznih u sankcije, to je da smo rekli da ćemo nastaviti pratiti tu situaciju, da ćemo postupiti eh, na odgovarajući način ako je to potrebno. S time naglašavamo da je dalje otvoren put ka gospodarskim sankcijama u ovom trenutku, ali da trenutno ne, nemamo nikakve konkretne aktivnosti. Zatim isto tako govorilo se o Krimu, o reafirmaciji toga da odbijamo bilo kakvu mogućnost e, aneksije Krima i ako pogledamo ono što smo poduzeli nedavno pitanju, po pitanju Krima, imali smo zabranu ulaganja, zabranu trgovine za određene sektore, na primjer transport, energetika i tako dalje i sada ćemo vidjeti treba li možda poduzeti više od toga i stoga će Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje e, to isto tako pogledati. To je ono što se ticalo Ukrajine, zatim smo imali ručak gdje smo raspravljali o bliskoistočnom e, miranom procesu. Tu je predsjedavajuć već rekao da smo dakle usvojili zaključke nakon ručka, s tim u vezi tijekom ručka je visoka predstavnica s jedne strane i neke od ministara koji su podsjetili tu e, regiju imali priliku iznijeti svoja iskustva, svoje utiske nakon nedavnih posjeta i iznijeli su e, dva, tri zapažanja s tim u vezi. Jedan od njih je bilo to da e, je domaća politika s obje dakle sa strane Palestine i sa strane Izraela, e, čini se takva da je sada dominantna, dakle da je mogućnost vršenja općih izbora u Izraelu, da to sada sprečava izlasku stranu da pokrene nove inicijative. Oni sada se više okreću radikalnim strujanjima unutar same koalicije, a da s druge strane postoji velike poteškoće vlade, za vladu nacionalnog jedinstva sa palestinske strane da uspije ukloniti razilaženje u mišljenju između uh, palestinskih vlasti i Hamasa, unatoč činjenice da je prije nekoliko tjedana palestinska vlada otišla u posjet uh, pojasu Gazi i dalje postoji taj jaz koji trenutno ne dopušta da imamo mnogo nade, nažalost. Zatim, naravno, rasprave toj regiji, ali isto tako u New Yorku, tiču se uvelike e, mogućnosti nove rezolucije Vijeća sigurnosti jednog naroda, o tome se trenutno raspravlja. Palestinske vlasti apeliraju na to i pritom bi ta rezolucija spominjala jedan rok za priznavanje palestinskih vlasti nad okupiranom teritoriju u pojasu Gaze. To je konačna odluka, a Cijelo pitanje vezano uz taj nacrt rezolucije jest hoće li dobiti potrebnih devet glasova ili neće dobiti devet glasova, a ako ne dobije devet glasova, onda je sasvim sigurno, ako dobije devet glasova, onda je sasvim sigurno da će jedan od pet glavnih stalnih predstavnika uložiti veto. Postavlja se dakle pitanje kako možemo to spriječiti, kako možemo uvjeriti palestinske vlasti da izmijenje tu rezoluciju kako bi ona bila prihvatljivija e, većini od devet ili više članova vijeća sigurnosti. Treće pitanje se naravno tičalo, ticalo pitanja priznavanja Palestine i palestinskih vlasti i mišljenja s tim u vezi raznih država članica već se dogodilo, imali smo dakle Švedsku, sama vlada je tu donijela odluku, ali isto tako i u e, Donjem domu zastupnika u Londonu smo imali odluku i u Španjolskoj, Francuskoj pa čak i u drugim državama članicama se uskoro očekuju odluke i mnogi ministri vanjskih poslova su rekli da se ta mogućnost polako pojavljuje u njihovim državama. Što se tiče ostatka, vratit ću se na zaključke vijeća. Nakon ručka smo kratko imali raspravu o su eboli. To je bila prilika za povenika Selenidisa koji se vratio iz svog posjeta trim afričkim zemljama da naglasi da je situacija i dalje vrlo osjetljiva, iako tu i tamo vidimo pokoje poboljšanje, prije svega u Liberiji, gdje je broj zaraženih sada stabiliziran. U Gineji i Leone tome i dalje nije tako i bojimo se da bi moglo doći do pogoršanja kako vrijeme prolazi. Stoga postoji potreba za većim brojem e, centara za liječenje, za većim brojem zdravstvenog osoblja, za većim kapacitetom kako bi se evakuiralo zdravstveno osoblje ako je to potrebno i naravno i dalje trebamo nastaviti sa našim naporima. Također e, se spomenule inicijative, inicijativa Njemačke i Francuske E, što se zove kapacitet bijelih kaciga To bi bila jedna vrsta dodatne borbene jedna vrsta dodatne radne skupine. Svi su mislili da je to dobra inicijativa, ali da se to ne smije povezati sa time da ti novi napori vezni uz ebolu do sada spriječe da se razgovara o toj novoj inicijativi. Svi su se složili da treba govoriti o toj novoj inicijativi u jednom odvojenom procesu sa različitim vremenskim rokovima i da to bude odvojeno od onog što se inače trenutno čini e, po pitanju virusa ebole. O Bosni i Hercegovini, gospodine predsjedavajući, nekoliko ministara se doista osvrnulo na izjave političkog vodstva u toj zemlji. Mnogi su rekli da treba reagirati. Rasprava se prije svega odvijala o tome da smo pozdravili za, ovu zadnju inicijativu koju su pokrenula Njemačka i, i Velika Britanija. To je jedan nov način da se gleda na taj eh, problem Bosne i Hercegovine, jedan nov način da se prati provedba e, ovih načela uvjetovanosti koje zahtijevamo od, e, vlasti Bosne i Hercegovine, da umjesto toga da imamo neke preduvjete bez kojih ništa se ne može pokrenuti, da trebamo dati jedan novi elan tom procesu i uz jednu dozu povjerenja da pokušamo potaknuti vođe u vodstvu tem zemljem da prihvate suradnju, da krenu na provođenje reformi koje od njih e, tražimo. I da koristimo mogućnost e, proširenja Europske unije e, da ostvarimo jedan pozitivan ciklus koji bi omogućio toj zemlji da izla, izađe iz svojih poteškoća. Naravno, trebamo vidjeti kako se točno može e, provesti taj e, postepen e, način pristupa. Imamo isto tako posjet u idućih nekoliko dana Bosne i Hercegovine i možda bi se zatim nakon tog posjeta mogu raspraviti točno o tome kako mislimo uvesti taj postupen, postupen sustav. Na posljedku svi su se složili da se situacija pogoršava u Bosni i Hercegovini, pa je isto tako postojala i mogućnost konferencije u Madridu e, u srijedu i u četvrtak gdje bi više od 20 država moglo razmotriti tu situaciju, ali na posljedku je odlučeno da je možda bolje odgoditi to kako bi kako se u tome ne bi sada spavili u trenutku kada je situacija vrlo osjetljiva, ali su se složili da se trebamo pridržavati one ideje da poštujemo napore eh, gospodina De Leona, posebnog odoslanika UN-a za Bosnu i Hercegovinu, jer su njegovi namjeri usmjereni u tome da se pokrene nacionalni dijalog između različitih strana, uzimajući u obzir nedavnu odluku Ustavnog suda koji je nedavne izbore proglasio nevaljanim. I stoga moramo izraditi neku vrstu institucijskog okvira i za to nam je potreban nacionalni dijalog. Ali trenutno je vrlo teško posjeći taj nacionalni dijalog jer eh, ove razne strane ne razgovaraju jedni s drugima te pribjegavaju vojnim rješenjima i pomoću e, oružja pokušavaju e, istjerati svoje interese i stoga se doista radi o tome da se prekine vata i da se svi dionici vrate, vrate za stol za pregovore. Rečeno je da će se ministri uskoro vratiti na ovo pitanje Libije, jer je to pitanje e, o kojem Imamo dosta toga za reći, a za sada ćemo pokušati izraditi konkretne prijedloge kako bismo vidjeli kakav doprinos e, Europska unija može dati e, ovim naporima Ujedinih naroda. Samo ću još reći da se prije doručku raspravljalo o radnim metodama vijeća ministara vanjskih poslova. E, slično onome što sam već rekao malo prije, da se dakle svako zasjedanje usredotoči oko točno, točne teme, da se dobro razradi dnevni red, da e, papiri, nacrti dokumenata i svi dokumenti da se prije i unaprijed pošalju svim delegacijama kako bi se svi mogli e, na dobar način pripremiti. Također se postavilo pitanje kako se možda mogu rasprave organizirati na način da budu e, živahnije, da budu više orijentirane na djelovanje i na proaktivno djelovanje nego do sada. Svi su se složili da je to bitno, ali e, ostali su dosta oprezni oko toga kako to postići, jer na kraju krajeva radi se o vremenu. Vrijeme je izuzetno bitno i oni se ne sastaju vrlo često i stoga je bio prijedlog da se može organizira osim ovih mjesečnih sastanaka vijeća ministra vanjskih poslova da se organiziraju možda drugi sastanci, e, više neformalne prirode i oni će se ponovno vratiti na to pitanje sljedeći mjesec upravo u okviru jednog neformalnog sastanka kako bi vidjeli kako se mogu promijeniti ove radne metode, i tu će se zaustaviti. Hvala lijepa gospodine Vimo. Sada, sada ćemo započeti s raspravom. Za sada na popisu imam Aleza Petelea u ime Europske pučke stranke. Aleza, izvolite. Eh, eh, Hvala lijepa na ove prezentaciji zaključaka eh, današnjeg sastanka vijeća ministara. Drago mi je čuti ne samo o novim radnim metodama, nego i o dva naglaska e, u vezi sa dva neophodna zamaha, jedan u vezi sa ukrajinskom situacijom i drugi u vezi sa Bosnom. Ja mislim da je akcent na reformama vrlo važan. E, moja bi želja bila da se posebna pozornost da dobrom upravljanju. To nije samo pitanje u Ukrajini nego i u mnogim drugim zemljama koje su naši partneri. Mislim da je jedna konstantna e, e, pozornost i pomoć je tu neophodna. Bilo mi je drago e, čuti e, o čemu se što se danas e, razgovaralo u vezi sa Bosnom i Hercegovinom. Mislim da je doista vrijeme da se nešto učini. Nakon toliko godina bez ikakvog napretka, odnosno zapravo tijekom tih godina situacija se pogoršala e, očito je da moramo poduzeti e, nešto više e, mislim da što manje smo mi angažirani to će se više drugi angažirati a i to ne nužno u našem interesu ambicija koju koja je pokazana e, u slučaju dijaloga između Srbije i Kosova morala bi se pokazati i u slučaju Bosne i Hercegovine. E, tako da bi moja želja bila da se djelovanje nastavi u tom duhu koji ste prezentirali danas. Hvala lijepa. Hvala Thank you very much and uh, welcome as usual to Mr. Vimal. Uh, his, uh... Hvala lijepa. Imali smo vrlo e, pozitivne razgovore sa gospođom Mogherini i e, želimo vam svako dobro. E, zanima me usporedba između ovih zaključaka danas i prošlih zaključaka i po mom mišljenju tu nema ničeg dramatično drugčijeg. Nisam otkrio ništa što bi se moglo smatrati novim razvojem, odnosno e, nekom bitnom novinom u odnosu na prošlost. Očito postoje neke nove činjenice, nova e, događanja na terenu, ali ne vidim ništa osobito dramatično. E, davanje novog zamaha ustavnim promjenama bi možda moglo biti nešto novo, ali spom, spominju se ilegalne e, vojne snage u Ukrajini, ali to naravno nije odgovornost separatista, tako da e, me zanima u kontekstu cijele rasprave o sankcijama kako se te dvije točke međusobno slažu. E, možete li nam razjasniti da li su ministri vanjskih poslova e, rekli da e, je pitanje priznanje Palestine uopće na, njihovoj, na njihovom dnevnom redu e, i obzirom na posjet gospođe Mogherini regiji, da li je bilo komentara u vezi sa time koji je bio ton, odnosno odgovor e, ministra vanjskih poslova na to i konačno što se tiče Bosne i Hercegovine, mislim da sam čula, čuo da će se e, vijeće vratiti na tu temu, ali imamo anglo-njemačku inicijativu da li je ta anglo-njemačka inicijativa usvojena, izmjenjena ili je predmet daljnje rasprave? Koji je zapravo trenutni status te anglo-njemačke inicijative nakon ovog današnjeg sastanka vijeća? Hvala lijepa, gospodine Hovit. Sada riječ ima gospodin Demesmaker. Izvolite. Hvala gospodine Vjeman, hvala na ovom briefingu. Da li smijem sada još podsjetiti što ste kazali vezano za Ukrajine? Kazali ste da je vijeće e, mišljenja da se treba nešto učiniti vezano uz izbjeglice. Mislim da postoje oko 400 tisuće prognanih osoba to je e, najnovija brojka koju sam čuo, a povezano sa ukrajinskom krizom. Isto tako bio sam u jelopotrovsku ovo ljeto i tisuće i tisuće je dolazilo iz regije Donbas. Tada je već bilo jasno da im treba pomoći. E, same lokalne vlasti bili su potpuno bespomoćni. E, došla je i zima u međuvremenu, ništa se nije dogodilo. Tim ljudima predstoje vrlo teška vremena ukoliko ne dobiju pomoći na vrijeme, tada će dospjeti u naše zemlje ne mogu ni na koji način to zamjeriti. Međutim, ako vijeće kaže da treba nešto poduzeti, što će se poduzeti? Kako brzo će ta pomoć ići? Kako brzo će se mjere poduzeti? Da li su to konkretne mjere? Drugo, vezano uz Krimski poluotok, e, aneksija se odbija, ali da li je vijeće svjesno toga da pogledom na gospodarske aktivnosti bi trebalo kazati da je i e, stanje ljudskih prava izuzetno loše na poluotoku? Isto tako, vezano da s time da imamo vrlo labilnu situaciju, moramo uzeti u obzir da su to prijetnje koje su isto tako izrečene protiv krimskih tatara. Da li smo svjesni te tematike? Da li će se poduzeti nešto u vezi s time? I ne govorimo o novim sankcijama protiv Rusije, to nismo ni očekivali. Međutim, da li vijeće kreće od pretpostavke da sadašnje e, gospodarske sankcije su dovoljne, da li nas e, dovode do cilja i da li će Rusija zauzeti konstruktivni stav temeljem ovih konstrukcija, da li je to zaista zaključak vijeća. Hvala lijepa Mark. A sada riječ ima kolega Kukan. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Vimon, hvala lijepa na ovoj prezentaciji E, vaš e, objektivan pristup e, je vrlo pozitivan i mi ga cijenimo. Želim postaviti pitanje u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno inicijativa njemačkog ministra vanjskih poslova ja sam pročitao vrlo pomno taj dokument e, mislim da je vrlo originalan i e, e, ima neke vrlo originalne ideje i uvjete meni je vrlo drago da je vijeće ministra vanjskih poslova tu inicijativu vrlo ozbiljno e, shvatilo i da, ju, da se kani time baviti i u budućnosti. E, to bi moglo biti novo otvaranje, odnosno nova mogućnost za napredak u Bosni i Hercegovini i na taj način bi e, tamošnji politički vođe trebali gledati na tu inicijativu jer ako ta inicijativa ne uspije onda e, doista samo Bog može pomoći Bosni i Hercegovini. Ja ne znam što bi se drugo trebalo e, dogoditi da bi se ta zemlja pomakla na, napred. Ne znam koja, koji jezik bi trebalo upotrijebiti da bi se objasnila i izrazila ozbiljnost situacije u toj zemlji i e, volja Europske unije da pruži podršku i pomoć. Dakle, ovo što ste vi rekli zvuči ohrabrujuće, ali neophodno je to sada e, provesti u praksi, u stvarnosti. Hvala lijepa, Eduard. Riječ ima gospođa Gomez. E, hvala lijepa. Želim vas pitati dva pitanja. Moj kolega Richard Howitt vas je već pitao o posjetu visoke predstavnice Mogherini Gazi. Da li vi vidite ikakav učinak onoga što je ona vidjela i onoga o čemu je govorila u Gazi i izjave koja je danas e, data? Da li je to nešto za što vi očekujete da će se pretvoriti u ubrzani e, proces rješenja e, palestinskog pitanja, rješenja problema Gaze. Moje drugo pitanje tiče se Libije. E, vi ste informirani o izazovu koji je e, nastao na temelju sudske presude. Situacija je gora neko ikad i to mene uopće ne iznenađuje ne samo europske institucije nego i naše zemlje članice koje odbijaju koordinirano djelovati e, sada žanju ono što su posijale ali mi smo suočeni sa jednom vrlo opasnom e, situacijom opasnom po našu e, sigurnost dakle situacija u libiji nas direktno pogađa dakle ono što radi isis gdje se pogubljuju ljudi odrubljivanjem glave jesu li da li zemlje članice uopće shvaćaju što je sada u pitanju ili e, žive u snovima hvala lijepa gospođo Gomez e, sljedeći govornik je kolega Milamo. Evo, gospodine predsjedniče, e, e, odnosno dvije se pitanja odnose na Ukrajinu. Gospodine vijemo, da li je u vijeću bilo procjena vezano uz razgovore i kontakte u Brisbaneu na rubu sastanka G20, jer tamo je bio i ruski predsjednik Putin i bilo je i kontakta prema ukrajinskim predstavnicima, bilo razgovora o ukrajinskoj krizi, bilateralnih razgovora između europskih političara a sljedeće pitanje, ako sam dobro razumio vaše izlaganje, e, da li Evropska unija želi imati ključnu i vodeću ulogu u ovom procesu? Ja sam razumio takvu inicijativu, a isto tako kada je riječ o događanjima koji se dakle i sastancima ministera, gospođa Magarini bi htjela biti aktivnija nego prethodnici i zbog toga isto tako zauzete politički ulogu. Kakvi format? Vi ste govorili o trilateralnim kontaktnom skupini koja bi došla obzir. Ne znam tko bi se bio sudionik toga. E, Rusi, Ukrajinci i tko treći, tri faktora, da li su to zaista tri faktora o kojima je riječ? Dodatno, vezano Evropska unija i prezentnost e, kao političke figure gospođe Mogherini, u kojem obliku će se ova uloga zauzeti. Bilo je riječi isto tako i o kontaktnoj skupini. Mislim da je Ukrajina ima jednu dosta neravnopravnu zastupljenost i može imati samo ograničenu ulogu sprema Rusima. Zbog toga smatram da je taj format zapravo potpuno neprimjeren i neravnomjeren. Izrael i proces Bliskog istoka govorili ste o predstojećim izborima. Znamo da gospodin Kerry devet, deset mjeseci već nastoji da se pokrene ovaj proces i da se ovi razgovori nastave, a povezano sa predstojećim izborima vidim još veće opasnosti za Izrael, odnosno poteškoće koje iskustva je gospođa Mogherini prenijela, odnosno donijela sa sobom sa svog posjeta. Idućih mjeseci će se zapodijenuti nova runda razgovora, vrlo sam skeptičan s tim u ali volio bih čuti vašu procjenu, a isto tako i e, dakle, iskustva, odnosno sa gospođa Mogherini. hvala, dragi kolege, mislim da je već 7 sati. E, do, imamo na raspolaganju prevoditelja još 10-15 minuta, ja njihov rad iznimno cijenim, dakle nastojimo ne prekoračiti ovo ograničenje. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Nastojat ću biti kratak i odgovoriti na postavljena pitanja. Što se tiče Ukrajine, nekoliko vas podvuklo je činjenicu da e, je vijeće insistiralo na potrebi dobrog upravljanja. To je e, sigurno jedan od zaključaka vijeća, bez ikakve sumnje. Povjerenik gospodin Han podvukao činjenicu da je kroz sporazum o pridruživanju e, e, da su obje strane izrazile predanost tom cilju i da se sada mora razraditi plan reformi, bez obzira radili se o e, energetskom sektoru ili e, borbi protiv korupcije i tako dalje i tako dalje. E, mislim da su sve zemlje članice da dijele e, jedan pristup u kojem smo mi spremni podržati Ukrajinu i, e, u svakom smislu e, i financijski, ali moramo dobiti nešto za uzvrat. Moramo imati pravi napredak u smjeru reformi od strane Ukrajine. To je bila vrlo snažna poruka današnjeg sastanka i mislim da je to bilo vrlo očito tijekom cijele rasprave. Gospodine Howitt, vi ste govorili o e, nelegalnim e, snagama i postavili ste pitanje da li tu postoji e, kontradikcija. Mislim da su naši današnji zaključci u skladu sa svime što smo prije izjavljivali E, dakle naglasak na potrebi za reformama i tako dalje. Što se tiče ilegalnih snaga, ponovili smo ono što smo i prije govorili, da ih se mora povući i da mi na tome inzistiramo. E, vi ste sigurno primijetili da e, na samitu u Brisbaneu je predsjednik Putin ponavljao da on e, ne traži e, ne, ne teži ugrožavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Velika većina zemalja članica želi sada vidjeti da li je on, da li predsjednik Putin u tim svojim izjavama bio iskren i da li na tome možemo sagraditi e, neku vrstu novog dijaloga sa Rusijom. Istovremeno e, e, to mora biti popraćeno jasnom predanošću da se realiziraju sve stavke sporazuma iz Minska Također ste pitali što e, želimo učiniti, odnosno gospodin Milamon je pitao što konkretno e, kanimo, odnosno želimo učiniti. Mi želimo učiniti ono što će biti najkorisnije za postizanje stabilnosti u toj regiji, a i to uglavnom na bilateralnoj razini. Rezultat današnjeg sastanka je da su sve zemlje članice podvukle e, da bi Europska unija trebala biti prisutnija u svim diplomatskim naporima koji se e, poduzimaju kako bi se našlo rješenje e, krize. E, u pravu ste europski separatisti, Rusija i Europska unija, dakle taj trilateralni dijalog mi kanimo nastaviti, ali istovremeno e, postoji ideja da se vidi kako Europska unija može dati koristan doprinos kako bi se sve svi dionici vratili za pregovarački stol jer trenutno e, trilateralna e, skupina je uspjela postići napredak i E, implementirati odluke iz sporazuma iz Minska, dakle pitanje je kako možemo sada e, pojačati diplomatske e, napore. Postoji jedan format u kojem je Evropska unija sudjelovala, to je bio ženevski format, imali smo do sada samo jedan sastanak u tom formatu, 17. travnja, dakle SAD, Rusija, Ukrajina i Europska unija. Eh, Lady Ashton bila je mm, prisutna na tom sastanku, ali ni, drugi takav sastanak nije se dogodio jer je Rusija tražila da i predstavnici separatista budu dio ukrajinske delegacije. Eh, možemo li naći neki drugi način da se ponovo sazove eh, sastanak u ženevskom formatu? Ne znam, ali to ne bi trebalo spriječiti visku predstavnicu da nastavi sa bilateralnim kontaktima koji su eh, sigurno eh, korisni. Što se tiče brojki mm, izbjeglica, eh, ne želim vam dati netočne brojke, ali prema nekim brojkama koje je dao UN imamo oko 300 do 400 tisuća izbjeglica koji se kreću prema zapadnoj Ukrajini i preko 500 tisuća koje se kreću, kreću prema Rusiji, prema regiji Rostova i drugim dijelovima Rusije. Broj je, e, postoji bojazan da bi se taj broj mogao povećati. Naravno da im moramo pružiti veću humanitarnu pomoć, a to bi moglo u mjesecima koji su pred nama moglo postati vrlo hitno. Mi pokušavamo organizirati to, Crveni križ na terenu, e, agencije UN-a, nacionalne agen, humanitarne agencije, također, dakle već je nekoliko konvoja organizirano u proteklim mjesecima, dakle postoji aktivnost, ali naravno postoji i potreba za više e, za više humanitarne pomoći. Izbjeglice su e, angažirale svoje privatne obiteljske e, veze kako bi organizirali za sebe e, pomoć, ali naravno da to nije dovoljno. Što se tiče Krima, potpuno ste u pravu da se tamo e, događaju povrede ljudskih prava, osobito tatarske manjine E, i upravo zato smo e, rekli da ćemo e, pogledati ponovo sankcije protiv Krima da bismo vidjeli što se može učiniti kako bi se ta situacija popravila. Što se tiče ekonomskih sankcija, gospodarskih sankcija, da, čini se da one postižu svoj cilj E, čini se da nisu samo trenutne gospodarske poteškoće Rusije koje su sigurno djelomično posljedica naših sankcija, ali također su djelomično i posljedica pada cijena nafte što je prilično pogodilo e, rusko gospodarstvo, čak je i e, valuta rubalj pala i to dosta mm, mi naravno e, želimo dalje e, pratiti situaciju i ako dođe do dramatičkih događaja na terenu onda ćemo se ponovo vratiti pitanju sankcija. Što se tiče Bosne, nekoliko vas je podvuklo, s pravom podvuklo da je učinjen korak u pravom smjeru. Mislim da ono što je danas odlučeno da dokument koji su pripremile Njemačka i Ujedinjeno kraljevstvo da je to koristan doprinos e, ali bilo je i doprinosa drugih zemalja članica, na primjer Hrvatska je prije nekoliko mjeseci također pripremila jedan zanimljiv dokument i sad je ideja da se sve to objedini E, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo danas doživjeti da se nekoliko zemalja članica e, sastalo, odnosno e, e, da se pokazalo da su istih mišljenja i stajališta. Mi i i da je možda naš, dosad, naš e, pristup gdje postavljamo neke uvjete e, izgleda pravi pristup. Što se tiče Palestine i Izraela, e, Visoka predstavnica je nakon povratka s terena izvijestila da je situacija u Gazi i dalje dramatična. E, aranžmani koji su postignuti između izraelskih vlasti i e, UN-a e, omogućuju donekle rekonstrukciju gaze. Međutim, jedan od glavnih ciljeva za kojim su svi težili je da dopustiti palestincima da se vrate na teritorij gaze E, i da njihove vlasti budu vidljive e, i vjerodostojne da se vrate e, na, u gazu. Međutim, to nije slučaj. Jaz je još uvijek dubok i to je razlog zašto trenutno ne možemo reći da je ovo bio uspjeh i mora se učiniti više što Europska unija može učiniti, e, kakav doprinos može dati kao prvo, može nastaviti razgovarati sa našim partnerima, sa Amerikancima. John Kerry, kao što znate, razmišlja o tome da možda e, ponovno e, započne inicijativu da se kvartet ponovo sastane, odnosno da kvartet poduzme inicijativu da bi se vidjelo možemo li e, dati novi zamah e, arapskim inicijativama arapskih zemalja iz 2002. ako se dobro sjećam e, Dakle, to, se, to je i dalje možda zanimljiv prijedlog. Dakle, to je ono što namjeravamo razgovarati sa svima njima kako bismo vidjeli gdje bi Europska unija mogla biti korisna i djelovati više e, kao e, jedan od dionika neće biti lako, situacija se ne razvija u smjeru u kojem kojim bismo mi voljeli da se razvija, ali kako bismo spriječili e, da se dogodi više nasilja, moramo nastaviti sa tim naporima. Što se tiče priznanja e, Palestine, to je u nadležnosti zemalja članica i mora se razlikovati inicijative koje e, Mm, radimo mi od onih inicijativa koje poduzimaju zemlje članice. E, to e, nije sigurno da će e, vlade zemalja članica nastaviti putem e, priznanja Palestine, to e, će se tek vidjeti za Europsku uniju. E, sigurno je da nema namjere miješanja u to jer Europska unija nema nadležnost što se tiče priznavanja Palestine, ali naravno postoje E, inicijative na razini nacionalnih parlamenata. Libija. Mislim da je to bilo jedno od posljednjih pitanja koje mi je postavljeno. Libija. Ono, gospođa Gomes je postavila pitanje da li zemlje članice shvaćaju E, kakva je situacija, ja doista mislim da e, shvaćaju i da su zabrinute. E, veliki broj zemalja članica imenovao je veleposlanike koji će otići u Libiju kako bi vidjeli kakva je situacija. Zbog razmjera nasilja koje se događa u Libiji moramo shvatiti da naša misija EUBAM nije bila predviđena za takvu situaciju, ona je tamo kako bi pomogla e, da se organiziraju e, granične kontrole i ne može učiniti mnogo što se tiče situacije u Tripoliju e, i Bengaziju. Samo tri zemlje članice su prisutne na terenu, a samo jedan e, veleposlanik je e, od strane e, vlasti u Tripoliju dobio informaciju da on treba otići. Dakle, ja se potpuno slažem s vama da su naši interesi u pitanju i da je u pitanju naša vlastita sigurnost. Direktna, indirektna, Sahel, Sjeverna Afrika, mnogi drugi dijelovi e, Egipat, Čad i druge susjedne zemlje sve su e, zabrinutije zbog e, situacije i dakle cijela međunarodna zajednica se mobilizira. Ovim završava rad prevoditelja.